Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege, dobro jutro. Gospodine Van Termkamp, molim vas eh, sjednete. Jeste li svi dobro? Danas je lijepo jutro. Eh, započnimo naš eh, sastanak sa komunikacijom predsjedateljice e, s obzirom na odluke koje su donijeli jučer koordinatore. Mi smo podijelili primjerke dokumenta, ako do 12.30 nema prigovora, onda će te odluke sve smatrati prihvaćenim. Idemo onda odmah na glasovanje. Ja ću otvoriti e, e, glasovanje. Moram vidjeti imamo li kvorum, ali s obzirom na broj vas koji je ovdje, čini se da imamo. Idemo provjeriti jeste li dobre volje ili niste. Evo, glasujemo. Da vidimo one koje su dobre volje. Ja sam dobre volje, nadam se da ste i vi. Dakle, ja sam dala plus. Ali ja više neću glasati. Da vidimo je li odbor danas dobre volje. Tri osobe su loše volje. Dakle, gospodin e, Telička bi mogao e, povući svoj glas. Ne, ne, zezam vas. Idemo dalje. Počinjemo sa kohezijskom e, politikom i održivim održivim, održivim prometom i uklanjanjem e, e, uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža. Započinjemo sa e, izvješćem gospodina Zlotovskoga. Izvolite gospodine Zlotovski. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbijen. Treći amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četiri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno, pa ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Nastavljamo. Sedmi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, želite provjeru? Dobro. Otvaram glasovanje o 44. amandmanu, 44b. Zatvaram glasovanje. 44b se usvaja. Možete imati povjerenje u mene. Hvala. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Jedanesti za? Protiv? gospodine Vandenkamp, što, za što ste se vi odlučili? Gospodine Marinesku, zbunjujete kolege. Dobro, krećemo 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvase. se. Drugi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvase. se. Sada imamo odmah završno glasovanje, dakle otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Plus 35, minus 31 suzdržani glas, čestitke izvjestitelju. Vaše izvješće je usvojeno. Sada ćemo glasovati o izvješću o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu. Izvjestitelj je Markus Piper. Dakle, krećemo prvi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 86. Tko je za? A, ispričavam se, ne razmatra se, zato što je e, se amandman prije 74. automatski usvaja, tako da prelazimo na drugi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 102. amandman se usvaja. Treći kompromis, tko je za? Protiv, suzdržani? Usvaja se. 106. tko je za? 107. ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Želite li provjeru? Provjerit ću. 107. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 107. se odbija. 108. tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 109. tko je za? Protiv. Suzdržani. Ne znam točno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 109. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 4a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamdeseti, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 184. se ne razmatra i 185. također. Deveti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti kompromis za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Jedanesti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvanesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 170. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Ekon 21, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179. Eh, se ne razmatra. 181. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 186. tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 186. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 191. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. kompromis. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 16. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 31, 32, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 239, tko je za, protiv, suzdržani,

Ispričavam se, on, e, njima ne moramo glasovati budući da se ne razmatraju. 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. dvjesto četrdeset četiri otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imajte povjerenja u mene. Nastavljamo dalje. Dakle, od, ne razmatra se 244. 245. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Srećom da ste tu. Nastavljamo 246. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća tri su 247, 248 i 249 koji se ne razmatraju. Prelazimo na Ekon 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? nije sasvim jasno. Da ću na glasovanje, otvaram glasovanje. Ekon 33. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Morate dići ruku. Sljedeća tri su 250, 251 i 252. Oni se ne razmatraju. I sada prelazimo na 253. ekon 34 i amandman 262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nastavljamo dalje. Dvjesto šestdeset tri tko je za? Tko je za? Dvjesto šestdeset četiri 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ovo ostalo se ne razmatra, pa prelazimo na 265. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 285. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 289. Tko je za? Protiv? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo 290. 291. i 292. koji se ne razmatraju, pa prelazimo na 293. i 294. Glasovat ćemo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 295. amandman. E, molim vas da provjerimo. Otvaram glasovanje za prethodne amandmane. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 295. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 296. 297. i 298. se ne razmatraju. I prelazimo na 15. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 299. se ne razmatra. Sljedeći amandman 300. E, koji se također ne razmatra. I sada prelazimo na 301. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 84. Glasovat ćemo o tom amandmanu. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje o 84. amandmanu. Usvaja se. 16. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno, niste digli ruku. Gospodine Piper. 17. amandman. E, u prijevodu sam čuo 17. Govorimo o 18. Ne, glasujemo o 17. amandmanu. Dakle, još jedan put. 17. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ekon 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ekon 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ekon 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ekon 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 8, za, protiv, suzdržani, odbija se. Ekon 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. je povučen. Kompromis broj 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 51. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Ekon 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52. je povučen. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno, pa ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje o 53. amandmanu. Zatvaram glasovanje. 53. Da, nije bilo sasvim jasno što se događa. Amandman se odbija. 55. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ekon 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. se ne razmatra. 57. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 60. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 22. kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 72. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. 75. 79. 81. 87. se ne razmatraju. Prelazimo na 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 77. amandman se usvaja. Sedamdeset šest se ne razmatra. Osamdeseti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 85. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. se ne razmatra. 88. E, ima li prigovora da glasujemo u dva dijela? Ako nema, onda glasujemo za prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada ćemo dati na glasovanje završno izvješće. Dakle, otvaram završno glasovanje. Zatvaram glasovanje. 28 glasova za, 9 glasova protiv. E, I i dva suzdržana i ovo izvješće gospodina Pipera se usvaja. Molim vas, gospodine Van de Kamp, sada ćemo još ponovno glasovati o mandatu za pregovore. Otvaram glasovanje dois faire le... Encore. Allez, le vote est ouvert. Otvaram glasovanje. Gospođa Tapardel, niste glasovali. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 34 glasa za, 5 protiv, nema suzdržanih. E, dakle, pregovarački mandat smo usvojili. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, vraćamo se na paket za mobilnost i cestovne pristojbe. E, gospodin e, Stalini, gospođa Klun i su naši izvjestitelji zajedno sa Kristin Revalo Dalon, e, a molim se ostale da iziču iz dvorane. Allez, sortez en silence si vous Molim vas da izađete u tišini, ako morate izići. Congratulations. Allez, chers collègues, nous allons continuer. Dragi kolege, nastavljamo s radom. I sada prelazimo na jednu sasvim drugu, ali ne manje važnu raspravu o paketu za mobilnost. To je dakle prvi paket za mobilnost. Imamo ukupno 2309 eh, amandmana koje smo dobili, što pokazuje koliki je interes eh, našega odbora za ovu temu. Izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni e, moraju sada uistinu uložiti mnogo truda kako bi pronašli kompromisne amandmane prije glasovanja koje će sadržati 29. svibnja. U potpunosti sam svjesna da taj zadatak neće biti lak, ali znam da možete dokazati da smo zajedno u stanju to postići. Dragi kolege, ja bih e, uistinu htjela da pokušamo doći do stabilne većinske potpore. Dajem e, sada riječ našoj izvjestiteljici koja će nešto reći o eurovinjeti. Nakon toga ću otvoriti raspravu i zatražit ću mišljenje Europske komisije i ponovno ću zamoliti izvjestiteljicu da iznese zaključke. Gospođo Rvodalon, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice. Što se tiče datuma za glasovanje, nisam sigurna da je to 29. svibnja. Čini mi se da smo tada u Strasburu. 24. E, svibnja je rok za glasovanje. Ne, ne 29. 24. Nakon toga će izvješće doći na plenarnu sjednicu. U redu onda se slažemo oko toga. Dragi kolege, bilo je više od 40, 480 e, amandmana vezano uz pristojbe 443, dakle što 483 što govori e, o interesu zastupnika za naplatu cestovnih pristojbi u Europskoj uniji. Neću sada reći što se sve nalazi u tim amandmanima, ali ću pokušati to grupirati i dati glavne smjernice. Kao prvo, vidim da postoji snažna potpora za postupno ukidanje. Svi ste vrlo raspršeni. Dakle, ponavljam, kao prvo mogu konstatirati da postoji snažna potpora za postupni, e, postupno ukidanje vinjeta e, i prelazak na sustav naplate prema prijeđenim kilometrima. Dakle, tu vidimo načelo da korisnik plaća na europskoj, e, cestovnoj mreži. Rokovi koje, dakle, različiti su rokovi koje predlažu, neki žele 2020. neki 2024. a neki žele da se za e, laka i e, teška vozila daju duži rokovi. No vidim da postoji suglasnost da se obustavi sustav naplate vinjeta. Kasnije ćemo pronaći e, kompromis što se tiče rokova. Ja sam shvatila da neki žele zadržati vinjete za laka gospodarska vozila, međutim čini mi se da većina zastupnika želi da se laka gospodarska vozila ipak uključe u područje primjene direktive. Što se tiče načela da onečišćivač plaća, moram priznati da me, su me razočarale ambicije nekih kolega koji smatraju da bi pristojbe za vanjske troškove trebale biti e, fakultativne kao i modulacija naplate cestarina prema emisijama CO2. Mislim da ne treba smanjiti e, razinu ambicija komisije, nego je povećati. Eksternalizacija internih troškova e, ide u pravom smjeru i čini mi se da je važno da i tu pretočimo svoje obveze koje smo preuzeli u području ublažavanja klimatskih promjena. Ova direktiva će biti zaokret e, prema načelu zagađivača plaća, međutim, trebamo u svim slučajevima uzeti u obzir i rezultate e, glasovanja u odboru ENVI. Zatim što se tiče prihvatljivosti sustava naplate cestarina, drago mi je da je većina zastupnika podnijela amandmane koji idu u smjeru mog izvješća kako bi se bolje uzeli u obzir socioekonomski čimbenici u moduliranju tih cestarina. E, ja sam primila na znanje bilješke nekih e, e, zastupnika koji smatraju da trebaju biti drugačiji sustav u planinskim, brdskim područjima i isto tako sam uzela u obzir utjecaj naplate cestarina na periferna područja. Htjela bih na kraju još spomenuti ugovore o koncesiji. Dakle, ugovori o koncesiji se moraju uzeti u obzir, ali bi se mogli modificirati kako bi odgovorili e, novom europskom zakonodavnom okviru. E, time bi se zapravo mogli, e, naime, moglo bi se dogoditi da se zbog toga za 10 do 12 godina odgodi primjena nekih odredbi na kojima radimo danas. Hvala, sada ćemo odmah otvoriti raspravu i odmah dajem riječ gospodinu Baru. Hvala. Želio bih se zahvaliti izvjestiteljici na svom doprinosu i na poslu koje već neko vrijeme odrađuje. Imali smo dva sastanka izvjestitelja u Sjeni. Razgovarali smo o definicijama, a i razgovarali smo o manje kritičnim točkama. Vrlo dobro smo to odradili. Znamo da postoji još čitav niz teških segmenata o kojima ćemo zaista morati povesti široke i dugotrajne rasprave. Vrlo smo ambiciozni, vrlo smo dakle, e, ambiciozni prema vijeću koji ovu tematiku nije obradio do kraja i još ne znamo kamo će i u kojem smjeru ići pojedine države članice. Stoga je jako dobro da zadržimo određeni manevarski prostor i zadržimo taj manevarski prostor do krajnjih i konačnih pregovora. Stoga želim zahvaliti na ovom ambicioznom planu. Međutim, i mislim da još moramo razgovarati o spomenutim segmentima, e, a to je isto tako sve ono što je se podvodi pod e, pojam earmarking, a isto tako i naknade u slučaju pristupi za zagušenja. Mislim da je prihvatljivost e, kod e, stanovnika jako važno. Vozači su u ovom trenutku još uvijek opterećeni sa porezima na cestovna motorna vozila i svih ostalih vrsta nameta. A do svako dodatno opterećenje moramo svakako dobro potkrijepiti i moramo pokušati da to bude u jednom zaista dobrom okviru. Što se tiče rizika postojećih ugovora, to mi se čini jako važnom točkom i svakako ćemo i o tome morati raspravljati jer moramo imati pravnu sigurnost te kako postojeće ugovore možemo prilagoditi novonastaloj situaciji, dakle da to bude u skladu sa svim budućim inicijativama. Sve u svemu imat ćemo različita mišljenja, ali želim pozdraviti pristup, da isto tako sam onaj posao koje je izvjestiteljica odradila i kad je riječ o velikim načelima, dakle, isto tako i o načelima onečišćivač plaća, korisnik plaća. Mislim da ova načela su svakako opće prihvaćena kao takva. Hvala. Hvala vam, gospodine Bar. Gospodin Van Dalen, izvolite, imate riječ. Ehm. Dobro jutro. Ja mislim da eh, ovdje glavna načela da korisnik plaća nije nešto o čemu trebamo raspravljati. Međutim, gospođo predsjedateljice, ja mislim da će nam put naprijed biti dosta težak i da ćemo imati e, na toj cesti dosta rupa. Pitam se zašto Europska unija je započela raspravljati o pristojbama za ceste. Oni su počeli tu raspravu zato što su željeli manje teških teretnih vozila na cestama. Međutim, to je također bilo povezano s time da imamo manje kamiona na cestama i da dobijemo e, više e, vrsta e, vozila koja se koriste, a koja ne onečišćuju okoliš. To je, bila, to je bilo naše polazište. Međutim, kada vidim što je ovdje učinjeno i kada vidim kako se odvija rasprava između izvjestitelja u Sijeni, onda vidim da ljudi imaju znak eura u očima i da žele nametnuti neku vrstu europskog poreza. Možda je to europski e, porezni raj za neke. A vidim da ovdje postoje još neki kolege koji žele učiniti nešto vezano za njihovu veliku strast. Neki strašno vole prijevoz željeznicom. pokušavaju to riješiti također putem e, ovog izvješća. Dakle, mislim da imamo dosta teški put pred sobom i da se neke stvari skrivaju iza ove rasprave. Gospođo predsjedateljice, bio sam razočaran stajalištem nekih klubova kada se radi o vrstama prijevoza koje su, e, koje ne onečišćuju okoliš i koje rješavaju zagušenje. Ovdje govorim prvenstveno o prijevozu autobusima i motociklima. To su dvije vrste prijevoza koje su e, bolje za okoliš, posebno prijevoz e, autobusima, a e, također rješavaju i zagušenje. To rade i motocikli. Ali neki kolege kažu morate ovdje obuhvatiti i motocikle i autobuse. Što se mene tiče, to nije dobra ideja. I začuđuje me da ljudi žele tu uključiti i autobuse i kažu da oni nisu dobri za okoliš. Mislim da bi to za moj klub u stvari bila e, prekret jedna, jedan dio koji ne bismo mogli prihvatiti. Pitanje je što ćemo nakon toga. Mislim da je kvaliteta ovdje najvažnija stvar. Izgleda kao da smo stavljeni pod pritisak, kažu nam da nemamo dovoljno vremena, da ne trebamo dugo razgovarati. Ja ne podržavam ovakav pristup. Mislim da je jedna od najvažnijih e, e, tema ovdje, e, tema koja zaslužuje kvalitetu ispred brzine. Kažete da moramo glasovati do 21. svibnja, ali ECR ne podržava ovaj datum jer ću ja biti u Rotterdamu e, sa našim klubom. Imamo naše studijske dane. Mi ćemo tamo posjećivati projekte prometa i razgovarat ćemo s ljudima u lukama, e, u e, tijelima državne vlasti i zato bih volio da glasovanje bude nakon 24. svibnja, inače će to stvoriti određene probleme. U sažetku bih rekao da Jesmo na nekom putu, ali to će biti put e, punk vrga. Imam određene stvari koje ne mogu prihvatiti i želio bih čuti i što moji kolege žele reći. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Vandalen. Ako ćemo postaviti datum 24. svibnja, E, onda će se to možda poremetiti stvari u e, dnevnicima drugih ljudi. Ja imam neke stvari koje moram učiniti, ali mislim da je bitno da paket donesemo istog dana. Dakle, nećemo taj paket podijeliti, niti e, te točke za različite direktive, to će se sve glasovati istog dana i u odboru, a nakon toga će istog dana ići na plenarno zasjedanje. Gospodin Mike. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio bih zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom radu koju je napravila i, brzin, i na brzini s kojom je uspjela e, se savjetovati. Posebno kada imamo toliko amandmana. Dakle, mi bismo bili jednako ambiciozni i mi smatramo da trebamo imati ravan e, put pred sobom. Ovdje govorimo i o kategorijama cesta, a to uspostavlja jedan okvir koji će se primjenjivati. Sve se mora primijeniti unutar tog okvira. Mislim da ovdje imamo problem sa dosljednošću i koherentnošću. Postoji problem da pa standardizacije u cijeloj Europi. Da, jako je bitno i ovo pitanje earmarkinga. To je teško pitanje. Međutim, postoji ovdje određena logika i bitno je da ljudi koji će morati plaćati te naknade to i prihvate. Trebamo vidjeti određeni povrat na naš trud. Možda rezultati neće biti baš e, onakvi kakvi želimo, ali e, ministri financije, ministri prometa e, će se savjetovati i moramo braniti naše, naše stajalište. Mislim da u tisku su naši prijedlozi krivo shvaćeni. Da, postoje direktive koje treba poštovati, međutim moramo biti i sami dosljedni. Moramo paziti da postoji pravna stabilnost ovih ugovora. A kada se radi o tim ugovorima, moramo se sjetiti da oni moraju uključiti troškove održavanja. Dakle, moramo imati te ugovore koji neće destabilizirati sustav, ali se moraju poštovati opće odredbe, a mora postojati i pravna sigurnost. Zato sam se ovdje pitala tko bi to mogao uvesti ove mjere. Ako postoje rezerve država članica, zato što postoje neke stvari kod kojih trebate potporu i sporazum država članica. A lokalne vlasti ne mogu uvoditi određene mjere na različitim razinama, na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini. A lokalna tijela će zaista morati imati sposobnost to i učiniti. I konačna primjedba koju bih želio dati jest da bi oldtimere trebalo staviti u drugačiju kategoriju, zato što je to poseban dio našeg kulturnog nasljeđa. Mislim da ih nema toliko puno i da su oni važni e, za kulturno nasljeđe. Zato mislim da nema razloga zbog kojeg ne bismo dobili veliku većinu za ambiciozne rezultate e, na koje ciljamo. Ali e, neće biti lako i moramo se truditi. Hvala lijepa. Da, vi ste vrlo osjetljivi na Charles de Gaulle, gospodine Rike, zar ne? On tijekom napada. Imate riječ, izvolite. Gospodin Kramer, hvala lijepa. Gospođo predsjednice, želim se zahvaliti izvjestiteljici prvenstveno nacrtu, a i s druge strane i na izuzetno lijepoj suradnji koja je bila jako plodna, s obzirom na kompleksnost same teme. Riječi i dijela toliko su udaljena jedno od drugih u Europi da to uopće ne možemo zamisliti. 14 godina sam u parlamentu, na čelu onečišćivač, korisnik poštena utakmica, nikada nisam čuo da se itko suprotstavio. Svi su jedinstveni oko toga. Međutim, kada je riječ o realizaciji i kada govorimo o nepoštenoj utakmici, tada onda svi padaju nesvijest i tu moramo biti kritični prema samima sebi. Ako smo mi takvi, onda ne smijemo se čuditi da i vijeće na tragu na kojem jeste. Nije to sve započelo sa cestarenom, počelo je sa e, zapravo naplatom naknade u željezničkom prometu. Prije desetljeća je to uvedeno za svaku lokomotivu na svakoj dionici željezničke trase, a željeznica nije okolišno štetna, potpuno jasno. Međutim, bolje je e, to iskoristiti i zbog toga imamo ovu naknadu 100% železničke infrastrukture je pod naknadama. A ako sada cesta treba postati okolično prihvatljiva, onda bi to bilo dobro. Ja kao zelen to mogu prižešći, ali upravo je suprotno slučaj. Dakle, svi oni koji štete okolišu zapravo prolaze jako jeftino, a svi oni koji ne zagađuju njih i dalje na neki način kažnjavamo. Možemo imati prekrasne ciljeve da bismo promijenili situaciju vezano s klimatske promjene što se tiče CO2 emisija, a u gradovima čak i 70% želimo spriječiti zabrane vožnje automobilom po gradovima, Međutim, uvjeren sam da mobilitet možemo osigurati, ali isto tako i zaštititi klimatske promjene od e, negativnih posljedica. Švicarska već godinama prikazuje kako se stvari mogu odvijati. Imamo naknadu za teška teretna vozila kako bi se financirao tunel Gotthard, a ta naknada je tri puta veća nego li u Njemačkoj vrijedi na svim cestovnim pravcima u Švicarskoj od 3,5 tone nosivosti. Stoga nema nikakvog prebacivanja teretnog prometa sa manjih vozila na veća vozila i sa ceste. I Švicarci su upravo, eto, pametni. To ne može biti tako da smo mi glupi u svemu tome. Stoga moramo upravo krenuti u tom smjeru. Hvala Švicarskoj, zaista oni su europski ustrojeni samo zato što nisu članice u Europske unije. I upravo to nam je potrebno. Nismo uključili e, sve one okolišne posljedice, nismo uključili e, sve one nesreće. Istraživano je u tom smjeru pokazuju da 1600 eura svaki vozač dobiva potpore. 40 godina nemam automobil, 100 tisuća eura sam platio vlasnicima vozila kroz ove godine, pa za tebe ću to rado učiniti, ali ne bi bilo loše da se manje voziš automobilom. E, I to nije poštena utakmica. Još nešto. Sufinanciranje. Odbor je bio na putovanju u Španjolskoj i mi smo se vozili autobusom po autocesti koja je financirana europskim sredstvima i koja je imala potporu upravo zbog toga što se očekivalo da će biti e, zapravo teško opterećena. Na toj se međutim svaki pola sata mogao vidjeti kamion, međutim na e, dakle, običnoj cesti smo vidjeli svako moglo kamion i sad se postavlja pitanje kako smo stvorili te okvirne uvjete za stvaranje i izgradnje ceste koja se ne koristi. Pa nijedan privatnik ne bi tako investirao svoj novac. Međutim, mi to činimo u Europi i zbog toga mi želimo jasni da moramo imati cestarinu na svim cestama kako ne bismo imali ovo prebacivanje sa autoceste na obične ceste. Europska sredstva se mogu koristiti samo za infrastrukturu ako će se i cestarina koristiti za sve ono što se namjerava. Pa ne možemo te prihode od cestarine e, financirati ceste koje neće naplaćivati svoju cestarinu. To je sve skupa nepošteno u ovom segmentu, stoga nam je potrebna cestarina koja je obvezujuće za sve cestovne pravce u Europi trebamo, kao i kod željeznice, imati minimalne naknade m, baltičkim državama e, za teretni promet. E, cestarine su jako visoke, a u nekim drugim državama e, imamo za putnički promet ove naknade u željezničkom prometu, što znači Moramo imati takvu minimalnu naknadu, a onda ćemo moći svakako osigurati mobilnost i isto tako zaštititi okoliš. Hvala vam lijepa. Thank you, dear chair. Hvala, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Prvo želim zahvaliti Kristin i njezinom super timu. Znam da ste već napravili jako dobar posao sa svim tim amandmanima. Mislim da smo dobro da ako dobro sudjelujemo zajedno možemo zaista naći rješenje, a ne da samo pronalazimo probleme. Jer to je uvijek lakše iznalaziti probleme a ne pokušati čak niti naći rješenje. Mislim da je glavna ideja da korisnik plaća i onečišćivač plaća potpuno jasna za nas, ali još uvijek postoje otvorena pitanja. Recimo odnos sa javnim prijevozom i na koji način ćemo to podržati, da se to nastavi na bolji način nego što to čini danas kako surađivati sa regionalnim područjima, to je drugačije od gradskih e, područja. Ovisno o tome imali manje ljudi, manje prijevoza ili više ljudi i jako mnogo prijevoza. Tu postoji velika razlika između ovakvih e, e, sustava, a i države članice moraju vidjeti na koji način možemo naći fleksibilno rješenje za različite različita vrsta područja i različite države članice. Ako imamo fleksibilan, otvoren i pametan sustav e, i ako se možemo baviti velikom količinom podataka, onda možemo pronaći rješenja koja su mnogo bolja za države članice. Umjesto da samo kažemo da postoji samo jedno rješenje koje bi trebalo odgovarati svima. Ako ćemo uvesti neke vrste, neke vrste izuzeća, moramo o njima dobro razmisliti. Ta izuzeća moraju biti razumna. Ali ono što inače radimo, kada se borimo jedni pred, protiv drugih, kada se, hoćemo li autobuse, željeznicu, motocikle, bicikle, ali ono što moramo držati na umu je multimodalnost. Na koji način i u ovom slučaju e, podržati razmišljanje o multimodalnosti. I kada se radi o javnom prijevozu, i kako možemo povezati i e, podržati E, podržati e, pravo vozilo. Kao, što vidimo, postoje e, automobili koji idu u istom smjeru. A međutim, kako možemo sačuvati prava onih koji se ne bave javnim prijevozom? A isto tako, kako povezujemo oporezivanje koje se već koristi u državama članicama kada se radi o prijevozu, kako povezati na pametan način to sa eurovinjetom. Malo me plaši da ćemo imati veliku borbu s državama članicama e, u povezano sa tim već postojećim načinima naplaćivanja cestarina u državama članicama. Poruka koju sam primila nakon što smo raspravljali o više od 2000 amandmana jest da je zima iznenadila cijelu Europu. Ono što sam već rekla na sastanku izvjestitelja u Sjeni, kada smo novac iz eurovenjete e, pokušali uložiti u poboljšanje sigurnosti prijevoda i sigurnosti e, na cestama, kao i da osiguramo mjesta za parkiranje, Razmišljali smo o tome kako možemo imati e, sigurna parkirna mjesta u svim uvjetima i kako to osigurati e, u svim godišnjim dobima i, i pod različitim vremenskim uvjetima. Mislim da kao prvo moramo promijeniti naše razmišljanje. I ovdje u odboru, ali i u našem timu za Eurovinjetu. Jer ako smo strogi i podržavamo samo jednu ideju koju već imamo, onda je vrlo teško za Kristin i njezin tim da pronađe rješenje zajedno s nama. Ali ako idemo otvorenog uma i ako razmišljamo da imamo zajednički cilj, onda uz dobru suradnju možemo pronaći rješenje. Eh, u korist Jensa Nilsena reći ću to na švedskom. Moramo zaista učiniti sve što je u našoj mogućnosti. Moramo se sada boriti kako bismo postali svjetski prvaci kad je riječ o eurovinjeti. With of love, of course. ljubavi. Hvala vam gospođo Kilonen i hvala vam što ste u vašem e, završnom dijelu se osvrnuli Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim e, zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom poslu koje je obavila, a posebno e, sa dobrom voljom kako je zadržala ove, ove linije koje su dosta hrabre i koje su ovdje u ovom izvješću. Ja svakako podržavam e, prijedlog komisije kao i prijedlog e, u izvješću naše izvjestiteljice. Posebno podržavam ovaj e, prijelaz sa sustava e, za naplatu cestarina koje se temelji na vremenu na one koje se temelji na udaljenosti. Što se tiče amandmana koje smo predložili, oni se e, oslanjaju na dva faktora. Jedan je vezan za važnost koji e, ulaganje u infrastrukturne vanjske troškove i troškove vezane za zakušenje treba ponovno uvesti u sustav e, prijevoza. Za nas je to temeljne važnosti i to će definitivno obogatiti infrastrukturni sektor koji posebno u nekim područjima, u nekim državama članicama se jako penalizira. E, drugi faktor je vezan za transparentnost transparentnost i vezano za ulaganja koja se čine sa vidljivošću koju treba dati e, postignutim rezultatima u smislu cestovne sigurnosti kao i u smislu manjeg učinka na okoliš i na zdravlje. Dakle, te rezultate građani moraju odmah vidjeti. Oni moraju odmah shvatiti koji su pozitivni rezultati koje ćemo postići a transparentnost je vezana i za izvješćivanje država članica. Međutim, kada se radi o kompromisima, mi svakako podržavamo proširenje područja primjene i na druga vozila. Što se tiče proširenja na sekundarnu mrežu, vezano za to imamo određene dvojbe i trebali bismo dobro vidjeti koji je gospodarski učinak posebno na mala i srednja e, prometna poduzeća. Ako to ako, ta, ako te pristojbe proširimo i na sekundarne mreže. Što se tiče e, parkirnih područja, dobro je ulagati u stvaranje sigurnih parkirnih područja koje će osigurati dobre e, socijalne uvjete i za one koji E, se bave e, izravno tim sektorom, e, posebno vozačima. Treba ih podržati i na gospodarskoj razini, jer ne možemo napraviti prekrasna parkirna područja koja će biti potpuno nedostupna, jer će biti preskupa i nikad neće biti odabrana kao mogućnost, posebno kada se radi o malim poduzećima. Mi podržavamo i earmarking, općenito i u kompromisima. Dakle, transparentnost, sustav izvještavanja, potpuno podržavamo u našim kompromisima. Hvala lijepa. Merci beaucoup, madame Ayuto. Alors, je vais ouvrir le... Hvala vam, gospođo Ayuto. Sada otvaram raspravu i za ostale izvjestitelje. Gospodine Kor. Ja, vielen Dank. Hvala lijepo, Kristina. Hvala i na tvom doprinosu. Želim se usredotočiti na četiri točke. Prvo, kroz zastoje imamo troškove koji sami korisnici plaćaju, što znači da bi došlo do udostručivanja pristobe kroz zagušenje. I stoga bismo trebali iskoristiti šansu da brišemo ovu pristojbu za zagušenje. Nitko ne stoji rado u zastoju, a ko stoji, taj već e, plaća, bilo kroz e, novac, bilo kroz živce. Treba nam e, isto tako i korištenje sredstave koje dakle dobivamo iz cestarine one su namjenjeni za poboljšanje infrastrukture i poboljšanje održivosti sektora mobilnosti. Treće, što se tiče naknada koje bi se naplaćivale temeljem pređenog puta, i isto tako, vremenska komponenta ne dovoljne su kako bi se upravo raspodijelile prave nove naknade i ne daju impulse za čistu i učinkovitu tijek prometa. Po mom mišljenju e, moraju biti dakle puno brže ukinute nego što to komisija predlaže. Nisam veliki pobornik izuzetaka, međutim neke iznimke imaju smisla. Jedna od važnijih bi bila da države članice imaju mogućnost da eh, povijesna vozila oldtimeri budu isključeni, jer oni ipak eh, su eh, dakle i povijesno i kulturno dobro. Hvala. Hvala, vam, gospodin Wim van de Štovana predsjednice, hvala vam lijepa. Ja bih e, želio započeti sa zahvalom koju upućujem Kristine na upravo na ovaj potpuno jasno izvješće, e, isto tako i potpuno jasan pristup. E, moramo biti iskreni, trebamo pozeleniti sam transportni sektor. Želim se sluglasiti sa gospodinom Kramerom. Puno smo govorili o ozeljivanju samog transportnog sektora, međutim sada je krajnje vrijeme da Europska unija zaista se ovime dobro i jako pozabavi. Ja mislim isto tako da gospođa Dron je zapravo išla mm, sa krivim izborim u nekim segmentima. Transport u ruralnom području, e, transport, cestovni prijevoz između dva grada. To nije nešto što e, ćemo na bilo koji način izbjeći. Dojam je ipak e, ovdje da Kristina je dio toga da postoje neki koji žive u gradovima, a i neka područja gdje imamo autobusnu povezanost. Međutim, svakako trebamo povezati to i isto tako ne smijemo opterećivati e, bilo kakvo naplaćivanje naknada i u ruralnim područjima. Na nekim cestama u ruralnom područjima, ako pogledamo Bundesstrasse, e, može se eventualno pokušati da se upravlja prometom, a isto tako se mogu uvesti cestarene, svi bi sa tih cesta prešli na obične ceste i na taj način ne bismo riješili problem i bili smo i dalje problem ovih glavnih pravaca na koje se naplaćuje cestarina. A isto tako spominju se naknade i pristojbe zbog zagušenja. Ako ćete to kalkulirati prema CO2 emisiji i prevaljom puti, onda mislim da bi to bili sasvim dovoljno. kolege koji e, su u zagušenju i isto tako oni koji se nađu u zastoju pa ne mogu još dodatno plaćati i za ovaj već postojeći gubitak. Što se tiče earmarkinga, ne slažem se sa kolegom Kohom, ne bih bio za to. Tehnički rečeno, to je izuzetno opasan put kojim bismo krenuli. Ako vam je potreban novac e, isto tako za neke druge segmente, tada taj novac e, možete kazati da je e, prikupljen od cestarine i mora ga se koristiti za asfaltiranje same ceste. Što se tiče samih motora, vi ste osobno zainteresirani za to. Želim isto tako naglasiti da ono što kolega Van Dalen kaže i potpuno jasno iskazati da sam za to. Ja čujem neka izvješća iz vijeća da se ovdje govori o implementacijskom razdoblju od 20 godina. To nema smisla i nadam se da će gospođa Dalon biti u mogućnosti e, imati jedan kraći period za uvođenje ovih e, mjera. I naravno isto tako će sve ovisiti o našoj brzini donošenja samih odluka. Možda ću se oženiti 24. svibnja i neću moći biti prisutan na odboru, ali ovo što vi ističete je jako opasan pristup. Ja bih e, svakako se nadam da ćemo do 24. svibnja ostati ozbiljni. Evropska unija mora raditi e, zaista puno pričamo, a ovaj balon se samo napuhava. Međutim, nije povezano sa društvom ni na koji način. Hvala. Hvala vam, gospodin Van de Kamp. E, koliko sam shvatila, mi nismo pozvani, nismo to predvidjeli. 24. E, ako budete imali sve što želite, molim vas da budete nazočni na glasovanju. Gospodin Lundgren. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Kohu vi ste upravo spomenuli i kulturno dobro, oldtimer, povijesna vozila, upravo Volvo iz 1982. godine bez i jedne ogrebotine za stotinu tisuća kilometara, to je nešto što je okolišno prihvatljivo, pa ne moramo e, uopće izmišljati nova vozila. To je kulturno nasljeđe i svakako ga moramo očuvati i za budućnost. No, zaista me ne zanima činjenica da će Europska unija naplaćivati dodatne naknade i pristave kad je reč o korištenju infrastrukture. To je upravo nacionalna nadležnost. U Nizozemskoj imamo isto tako korištenje šumskih puteva kada je bilo riječ o prijevozu trupaca, a naša željeznička infrastruktura je u katastrofalnom stanju. Nema dovoljno sredstava za održavanje, a ništa nije toliko opasno nego li se voziti vlakom u Švedskoj i mislim doista da upravo vozila, osobna vozila su najsigurnija alternativa tomu teška teretna vozila, prije svega za mene, to je najbolja investicija u okoliš, jer ako želimo prevaljivati velike udaljenosti, tada to moraju biti što veći teretna vozila koja ne opterećuju toliko cesta, a upravo kroz optimalizaciju možemo učiniti daleko više za okoliš. To je puno bolje nego li naplaćivati naknade za okoliš. Upravo je stremljenje Europske unije da se e, teška teretna vozila oporezuju u državama članicama. To bi Evropska unija htjela iskoristiti kao direktan prihod za sebe i to je gotovo istovjetno zapljeni. Specifični su preduvjeti koje mi imamo u Švedskoj najbolje što imamo u ovim rijetko nastanjenim područjima, to su autobusi. Autobusi kojima se prevoze dva, tri putnika i koji prevaljuju ogromne udaljenosti. Ti autobusi koji voze, bez obzira da li su prazni ili popunjeni ili se u njima nalaze tri putnika, Zapravo bi bilo bolje da se koristi osobno vozilo nego li da se ovako e, šalju na put velike autobusi. Stoga ne moramo uvoditi nove naknade, po našem mišljenju to je apsolutno kontraproduktivno, već moramo koristiti postojeće mehanizme. Hvala. Hvala gospodine Lundgren. Ja sam se tu zapisala kao posljednja. Nakon toga ću dati e, riječ gospodinu Kramer. Zašto sada imamo ovu raspravu o eurovinjetama? To je pravo pitanje. Zato što živimo u svijetu koji se mijenja, naš svijet se mijenja. Zašto? Zato što se pojavljuje onečišćenje. Onečišćenje je bolest 21. stoljeća. Imamo 500 tisuća prerano preminulih i što još čekamo? Čekamo velike kamione, gospodarska vozila na cestama, a većina njih, e, kod većine tih lakih gospodarskih vozila imamo samo vozača, dakle jednu osobu. E, gospodine Lundgren, vi kažete da su potrebni veliki kamioni na cestama i moram priznati da se ne slažem s vama budući da ti veliki kamioni se mogu staviti na željeznicu i to će omogućiti kvalitetniju borbu protiv zagađenja. Tako da vam moramo pomoći u tome jer e, postavlja se pitanje kako pomoći zemljama da promijene logiku funkcioniranja. Jer mislim da je to također važno, a to ne kažem samo zbog nas, budući da mi radimo i za buduće naraštaje i svijet koji je pred nama ne izgleda dobro i što ćemo reći kada dođe do vrhunca zagađenja? Reći ćemo starijim osobama da ostanu kod kuće, djeci da ne idu u parkove, trudnicama da ostanu kod kuće. Tako da porezi, ekološki porezi moraju biti prilika za nas da promijenimo život da promijenimo svakodnevni život. Da, ponekad to nije baš jednostavno je stvarno je pitanje kako provesti u djelo načelo da zagađivač plaća. To načelo se mora primjenjivati svugdje. S obzirom da imamo i obveze koje smo preuzeli u području ublažavanja klimatskih promjena. I zatim, isto što ćemo učiniti s tim prihodima? Kada su ovdje za stolom eh, bili kolege iz Švicarske, i kada su nam rekli e, pogledajte kako to kod nas funkcionira, koliko smo uložili u željeznicu i e, koliko smo otvorili novih radnih mjesta. Dakle, oni ne okljevaju, e, ne pitaju se hoće li uložiti 10, 20 ili 30%. Dvije trećine prihoda su uložili u alternativne načine prijevoza. I ono što je nevjerojatno je da to funkcionira u smislu otvaranja novih radnih mjesta, i isto tako i u smislu veće konkurentnosti. Tako da su to uistinu stvari koje, gdje su svi dobitnici. I završit ću još time što ću reći da eurovinjeta ne bi trebala biti za nas ograničenje, nego prilika da pokažemo da porezi ne služe tome da se prstom upire u zagađivače. Ne, to je prilika da e, promet učinimo dostojnim za 21. stoljeće. Gospodine Kramer, izvolite. E, gospodine Van de Kamp. Ako gospodin Kramer ima kratko pitanje, onda bi on trebao dobiti riječ. Međutim, ako želi održati drugi govor, ja bih želio pregovoriti tomu i to sam htio da se zabilježi. Gospodin Kramer, izvolite. Nisam želio postaviti pitanje, želio sam zabranjeno zbog čega? Od kada je to zabranjeno? Izvolite, gospodin Kramer. Želio sam istaknuti vezano uz ove ruralne područja, dakle, imamo niske najamnine, međutim, ako se uvodi naknada za zastoje, onda to ne smije biti drugačije nego u ruralnom području. Drugo, 24. kada ćemo imati taj krajnji datum i kada nas dvojca ulazimo u brak, onda Peter von Dalen će imati više od toga i to možemo biti potpuno jasni i o tome. Hvala, sada vidim e, da su tu i predstavnici komisije, gospođo Werner. Lijepi pozdrav Elizabeti Werner, izvolite, imate riječ u ime glavne uprave MOVE. Dobro jutro svima, mi smo izuzetni zadovoljni sa izvješćem i raspravom i smatramo da ide u dobrom smjeru. Gospođa vam je dala jasan potporu našeg prijedloga, te isto tako ojačala načelo onečišćivač plaća, korisnik plaća, gdje zaista vidimo isto tako interes i iz odbora TRAN i isto tako odbora EKON kad je riječ o poreznim aspektima prijedloga. Što se tiče naplate cestarine. Izvjestiteljica i neki od vas predlažu da se proširi opsek kako bi se isto tako e, obuhvatilo naknada za sekundarne cestovne pravce. To je pozitivno i to bi moglo biti koherentna naplata u najširem smislu i znamo da je direktiva ta koja daje mogućnost državom članicama da ukoliko smatraju to potrebno u svojim okolnostima da to i učine. Također želimo pozdraviti amandmane koje se tiču nediskriminatornog e, pristupa različitih kategorija vozila, prije svega e, primjene i kod lakih teretnih vozila. Također pozdravljamo i amandmane vezano uz amandmane koji se tiču vozila koji ne zagađuju okolište, isto tako korištenje ovih vozila na cestama. Što se tiče e, eurovinjete i naplate cestarine, znamo da postoji visoka doza ambicioznosti da se e, kređe na sustav naplate vremena korištene. Međutim, moramo očekivati od država članica da će zatražiti veću fleksibilnost i bit ćemo spremni isto tako raspravljati o ovim krajnjim rokovima i stupanjem na snagu. Što se tiče eksternalizacije samih vanjskih troškova i isto tako naknade u slučaju zagušenja, čujemo da se eventualno traži i e, naplatu e, obveznom na nekim pravcima. Te promjene bi nas dovele bliže načelu da onečišćivač plaća, što znači da je to pozitivan smjer kretanja, ali moramo realno sagledati što će biti moguće E, u raspravi sa vijećem. Kao što znate, komisija se zalaže da se e, naknade koje se naplaćuju investiraju u transport. To može biti multimodalni transport, može ići prema željezničkoj infrastrukturi, a isto tako može biti za održavanje postojeće cestovne infrastrukture. Naš prijedlog je e, bio ambiciozniji s obzirom da znamo same pozicije vezane država članice uz pojam earmarkinga. Široka potpora ovih mjera znači isto tako i transparentnost prema dakle, širokim slojevima, a u konačnici valja istaknuti da što se tiče sigurnih parkirnih mjesta, čuli smo da većina vlas vidi prihvatljivost e, naplate naknade, ali isto tako i e, očuvanje sigurnosnog aspekta za same vozače i vozila. Postoje sigurno neke poveznice koje se tu moguće i iz različitih prijedloga e, možemo isto tako vidjeti da je to svakako uključeno u vaše prijedloge. Kad je riječ o ključnim e, promjenama u naplati stare u prijedlogu komisije predložili smo da je to maksimalno 5% promjene u prihodima u usporedbi sa prethodnim godinama, uključujući faktor inflacije. 5% je zaista značajan iznos za krajnje korisnike, a neki od vas su pozvali na veću fleksibilnost i isto tako e, povećanje ove moguće promjene. Predlažemo da 15% koje predlaže izvjestiteljica je ujedno i maksimum do kojeg treba ići, a isto tako je to više od 10% promjene koje imamo u direktivi o koncesijama. Različita pravila uz naplatu cestarine, to je upravo e, segment preko kojeg ne želimo prekoračiti, svakako a isto tako ne znači da su i privatni operateri e, imuni na sve one segmente koje će se u promjene donijeti. Kao što sam kazala, komisija u cijelosti podupire mogućnost da se naplaćuju dodaci, ali moramo vidjeti implikacije što je to substancijalna promjena u samoj vrsti naplate cestarine. Svakako je dobro imati fleksibilno rješenje, ali dodaci na osnovnu cijenu mogu dovesti do povećanja cestarina i isto tako je legitimno zahtijevati od samih naplatitelja da ovo vrlo pažljivo iskalkuliraju. Dijelimo s vama mišljenje o socijalnoj kohezijskoj eh, politici, svakako eventualni popust od 50% za one koji putuju na svoje radno mjesto. Međutim, ovo valja ponuditi samo u većim aglomeracijama, mislimo da bi bilo kontraproduktivno i isto tako bi moglo podsjeti dodatno zagušenje i ukoliko postoje mjere da se e, smanje e, naknade za sve one koji putuju na svoje radno mjesta, to ne bi valjalo ograničiti samo na aglomeracije, već i za ruralna područja koje nemaju alternativni prijevoz uz cestovni prijevoz. Što se tiče nesreća, naknade e, za korištenje cesta nisu e, dakle pogodne, to bi valjalo uputiti prema osiguravajućim društvima, a isto tako E, sve one ceste na kojima se naplaćuje cestarina ujedno su i najsigurnije ceste, što znači da ne bi trebali svi koji koriste ceste uz naknadu isto tako izdvajati određena sredstva za rješavanje sigurnosnih aspekata. Želim zahvaliti izvestiteljice i želim isto tako zahvaliti na širokoj potpori svih predloženih inicijativa. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ našoj izvjestiteljici. Izvolite, gospođo Vodanona. Hvala vam, gospođo predsjednice, i zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni, kolegama zastupnicima, kao i komisiji e, na ovome što je rečeno. Dakle, upravo ste, uglavnom mislim na Žorža Dominika i gospođu Ajutovi. E, ja nisam e, govorila o earmarkingu i o dodjeli sredstava. Možda smo trebali na, o tome razgovarati na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni već tada. I istina je, i ja mislim da ćemo uspjeti postići što širi kompromis i vezano uz ovu točku što je iznimno bitno kako bismo omogućili bolju e, prihvatljivost ovog sustava obustave eurovinjeta i prelaska na, drugačiju vrstu naplate cestarina. I na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sjeni mi ćemo e, dakle raditi i na tom pitanju koje je uistinu neophodno, odnosno važno. Što se tiče ugovora o koncesijama, e, to se pojavilo u više navrata. Način e, na koji o tome govorio Dominik Rike je možda najbolji, budući da trenutno ugovori o koncesijama ne uzimaju u obzir pitanja vanjskih troškova i načela da e, onečišćivač plaća. Dakle, tu će trebati unijeti određene izmjene u ugovore o koncesiji. Poznata su nam pravna pravila, međutim ta dva načela koje se nalaze u e, prijedlogu e, direktive koju ne smijemo više nazivati eurovinjeta nego e, pristojbe, cestovne pristojbe na europskoj razini. Dakle, to trebamo provesti u dijelu. Što se tiče rokova za glasovanje, Slažem se da 24. svibnja moramo glasovati o paketu za mobilnost, a sada je već prošla godina dana od kako je Europska komisija predstavila svoj prvi paket mjera za mobilnost. Mi smo nestrpljivo e, iščekivali taj paket mjera e, i mislim da su svi izvjestitelji u sjeni motivirani i spremni su raditi koliko god to bude potrebno kako bismo uspjeli dobiti jedan solidan tekst do 24. svibnja a inače e, na sastancima e, odbora su zastupnici uglavnom prisutni, tako da me to ne brine. Zatim e, bilo je i nekih rasprava vezano uz sekundarne ceste. Predlaže se da ih se uključi u ovo područje primjene. Dakle, dakle na državama članicama je i lokalnim tijelima da odrede koje će ceste biti uključene u, naplatu cestarina. Dakle, ne radi se o tome da se to naplaćuje od jednog do drugog sela, nego na e, tim sekundarnim cestama koje se koriste kako bi se zaobišle autoceste e, gdje se naplaćuju e, cestarine. Prema tome, ne možemo reći da će se sve ceste i najmanje, najmanji puteljci biti uključeni u taj sustav. To nije slučaj i mislim da to treba jasno reći. A što se tiče pitanja uzimanja u obzir e, dakle javnog prijevoza, mislim zapravo na autobuse, na, na autocestama. O tome smo razgovarali već na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni i morat ćemo tu pronaći neke izuzetke, ali e, u principu će se načelo e, zagađivač plaća primjenjivati bez izuzetaka. A što se tiče bez autobusa, mislim da tu treba e, voditi računa o posljednjem kilometru mi ćemo se e, držati e, vremenskih rokova i nastojat ćemo doći do kompromisa. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom trudu i angažmanu. Hvala. Dakle, ovaj tekst o euro pristojbama će e, dakle o tome ćemo glasovati 24. svibnja u 9 sati ujutro. Et nous continuons sur le texte sur la... Nastavljamo sada sa porezima za vozila, porezima na motorna vozila, dakle da ću riječ gospođi Klun i ostalim izvjestiteljima u sjeni koji žele uzeti riječ i na kraju ću pozvati Europsku komisiju da uzme riječ. Izvolite gospođo Klun. Hvala gospođo predsjednice. Ovo je kao što je rečeno povezano je sa upravo sa prethodnom točkom a isto tako i naplatom i Dakle, pravila koja ćemo uspostaviti, a isto tako i naknade mogu biti dosta visoke u konačnici ovaj prijedlog komisije da se upravo olakša državama članicama ovo oporezivanje e, da upravo države imaju daleko veću ovlasti e, kad je riječ o teškim vozilima Eurovinjeta i direktiva Eurovinjeti već je dala svoje i daje detaljno pravni okvir za naknade za teška teretna vozila. Što se tiče poreza na vozila, predlaže se period od pet godina, ali mm, sve će skupa biti pojednostavljeno, omogućit će veću fleksibilnost, kako bismo bili sigurni da to ne bi predstavljalo administrativnu prepreku i kako bismo reagirali na različite uvjete u državama članicama. E, minimalna naknada koja je prvi korak e, koji predlaže komisija, a želim kazati da podopirem dakle upravo e, ovu naknadu velici stari na temelju udaljenosti i svakako u našem pristupu da je to u nadležnosti država članica i da u, upravo kroz ovu direktivu omogućujemo državama članicama da povećaju fleksibilnost, a isto tako koliko žele implementirati cisterne na temelju udaljenosti ključno smanjiti stopu poreza na vozila za teška teretna vozila, to će im omogućiti fleksibilnost. 41 amandman je upućen e, koji pokriva sve segmente, a isto tako želi se kroz sve amandmane omogućiti ova već spomenuta fleksibilnost e, države članicama. Mi svakako možemo isto tako vezano uz CO2 emisije i kao što su izvjestitelji sjeni istaknuli, to ćemo učiniti tijekom travnja, ali što se tiče samih e, amandmane, prepoznato je da je izuzetno važno da se državama članicama ta fleksibilnost i da e, promijenimo ovaj način naplate koji e, kao porez može biti dosta veliko opterećenje za mala i srednja poduzeća, a mislim da svakako za mala i srednja poduzeća, kada pogledamo e, veliku cetovnu infrastrukturu, svakako oni će morati koristiti ovu infrastrukturu kada e, voze teškim teretnim vozilima. Toliko o ovome i kada pogledamo ovaj dokument e, i usporedimo sa prethodnim dokumentom, svakako će biti spremni odraditi glasovanje 21. svibnja. Što se tiče samih amandmana i njihovih izrečaja, mm, oni su na tragu onoga što ja mislim, a isto tako vjerujem da će i komisija podupreti ovakav sporazum, a isto tako i glasovanje ova druga dva dokumenta 24. svibnja. Hvala. Hvala vam, gospođo Klun. To neće biti 21. nego 24. svibnja. Ponovit ću to još dva ili tri puta ako je potrebno. 24. svibnja. Rekla sam 24. Ja sam čula 21. svibnja u slušalicama. Dakle, 24. E, radite što hoćete, ali molim vas da u 9 sati ujutro 24. svibnja budite nazočni. Hvala vam, gospođo Kljun. Izvolite, gospođa Tarpadana. Hvala vam. E, što se tiče, dakle, mog statusa izvjestiteljice u sjeni u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Htjela bih reći da Europskoj uniji treba efikasan i održiv prometni sustav koji će odgovoriti na niz socijalnih i ekoloških izazova. Da, možemo razgovarati o e, naplati prema kilometraži, što je nešto što bi bilo novo i e, smanjivanje e, poreza na vozila, godišnjih poreza. Statistički podaci pokazuju da ti porezi trenutno ne odražavaju realnu uporabu infrastrukture, tako da nisu efikasni u smislu smanjenja zagađenja i ne potiču mjere koje, su, e, koje manje zagađuju. Drugi bi cilj bio da se uvedu privremeni porezi koji su se već pokazali korisnima, posebno za infrastrukturu i želim skrenuti pozornost komisije i izvjestiteljice na određene rizike koje predstavljaju ti mjere, da to su mjere koje potiču e, prometni sektor smanjujući globalne troškove. E, te ti porezi na vozila mogli bi negativno utjecati na proračun lokalnih i regionalnih ili nacionalnih vlasti i iz tog razloga E, za vrijeme poreznih e, izmjena trebamo imati pristup koji je postupan i isto tako trebamo imati mogućnost naplate cestarina na temelju udaljenosti. Koliko vidim, to je opći pristup svih izvjestitelja u ovome dosjeu. Što se nas tiče, mi smo spremni da 24. svibnja usvojimo ovo izvješće. Hvala vam, predsjednice. Izvolite, gospodine Rike. Hvala vam, predsjednice. Ja ću govoriti kratko. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na kvaliteti njezina rada. Mislim da tu istinu postoji usklađenost sa prijedlogom komisije i dakle općenito onoga što smatra predsjednica i većina izvjestitelja u sjeni. Dakle, ono što je najvažnije je da to bude u skladu sa prethodnom direktivom, dakle sa direktivom o europristojbi. E, izvjestiteljica je otišla iz dvorane, moramo pripaziti kako to zovemo. Dakle, da to sve skupa bude usklađeno. Ja se prilično slažem sa ovime što je rekla izvjestiteljica vezano uz to da bi bilo bolje da se što brže homogeniziraju različite faze. Mislim da je eh, da su da je ovih pet faza vjerojatno predugačko za države članice, trebalo bi nešto jednostavnije i što je više homogeno. Osim toga govorimo i o tehničkoj harmonizaciji e, koja treba biti jasna. Mi mislimo da je prijedlog komisije zanimljiv. Izvješće je dobro. Mislim da ne bi trebalo biti e, poteškoća da dobijemo kvalitetno izvješće koje će biti u skladu sa direktivom o euro starinama i na taj način bismo dobili e, jedan okvir koji je sukladan potrebama malih i srednjih poduzeća, te e, isto tako i ekološkim poreznim mjerama, što bi trebalo dovesti do poboljšanja općih uvjeta na cestama. E, tako da, evo, mislim da je izvješće kvalitetno. hvala, gospodin Kramer. Hvala vam lijepa. Što se tiče poreznog zakonodavstva, to je određena poteškoća, to zapravo nije europski projekt, već je u nadležnosti država članica. Znamo da u državama članicama zaista se puno gluposti događa u poreznom smislu. Dolazim iz Njemačke, čuli ste za skandal sa dizelom, svaka litra dizela podupire dakle, porezni obveznik sa 8 centi po litri. Usprkos tome što znamo da je opterećenje E, dušičnim spojevima, isto tako sitnim česticama, imamo 600 tisuća samo u Njemačkoj, e, prijevremenih smrti uslijed NOx-a, a evo imamo poreznu potporu i u Europi to teško da možemo odraditi. Drago mi da imamo ovu raspravu, hvala lijepo na ovoj prezentaciji i hvala lijepo Hvala lijepo i na suradnji. Mi bismo predložili da ukoliko doista i ćemo uvesti ovako porezno opterećenje, onda moramo sagledati nekoliko faktora. S jedne strane to je težina vozila. Dizel troši manje nego li benzinski motor. Prije 30 godina u Njemačkoj je zapravo i donesena odluka o subvenciji, ali upravo zbog ove visoke subvencije vozila su postala sve veća i sve teža i nakon 30 godina imamo negativnu bilancu. Uspostavljamo tome što smo nekada imali pozitivnu bilancu, smatramo da svakako onda treba uzeti u obzir i težinu, također i CO2 emisije, sitne čestice i dušični spojevi, svakako bi porezno rješenje morati uzeti u obzir. Ako netko želi potrošiti više novaca za vozilo koje ne emitira ispušne plinove, toga ne treba kažnjavati, ali ako netko smatra da treba voziti ovako jedno vozilo koje zagađuje, tada bi trebao platiti i više poreza. To je naš prijedlog. Znam da je to jako teško provesti, ali svakako i ovo želimo uzeti obzir u našoj raspravi. Hvala. Hvala gospodine Lundgren. ja se sjećam da smo već e, govorili o činjenici da trebamo biti ekološki, da ne smijemo stvarati previše e, CO2. Ja moram reći da e, jako volim okoliš, ali volim se i voziti u autu. I kada stanujete tamo gdje ja stanujem, auto je jedini izbor. Možda bi bilo dobro podsjetiti se da postoje i automobili koji toliko ne onečišćuju i zato možda moramo se početi inspirirati primjerima onih e, koji voze, a ne oni čišćuju okoliš. Ja nisam protivan činjenice da imamo dobru konkurenciju između različitih e, tipova prijevoza. Međutim, nažalost, e, nedostaju dokazi za ono što tvrdimo. činjenice da imamo brže željeznice i sigurnije željeznice. Međutim, kod nas u nekim područjima Švedske, tamo gdje postoje samo šume, ne možete narediti ljudima kako da se voze. Ne možete silom koristiti željeznicu. Nije moguće imati alternativu za automobil. I zato mislim da je najbolje e, koristiti, koristiti e, vozila. Dakle, ne postoje željeznice koje omogućavaju e, da se prevozi teret kao što to čine cestovna vozila. Ja nisam protiv neke pristojbe za teška vozila. Međutim, moramo imati i dobro održavanje infrastrukture, a to je moguće samo na nacionalnoj razini. U stvari malo prihoda od raznih e, taksi i e, pristojbi ide na održavanje cesta. Da, trebamo platiti, ali trebamo to koristiti za infrastrukturu. Hvala. Evropska komisija. Izvolite, vi ste što tu, imate riječ. Hvala, ja ću vrlo, vrlo kratko, budući da nam je drago što smo još jedan put dobili jasno izvješće. Također se slažemo i sa amandmanima. Kao što znate, oporezivanje jest e, osjetljivo pitanje za države članice, ali se slažemo da postoji e, prostor za e, određene izmjene. E, slažemo se da se minimum svede na jedan korak, međutim ako budete išli u tom smjeru države članice bi trebale imati mogućnost da to odrade prije 2024. godine, dakle možda nakon stupanja na snagu direktive, dakle to je sve što sam htjela reći. Ovo je da kako e, usko povezano sa prethodnim izvješćem. E, tu imamo u vidu i opći cilj i mislim da trebamo dakle vidjeti koliko daleko možemo doći u pregovorima s vijećom. Hvala vam, gospođo Werner. Gospođo Klun, izvolite, e, možete izniti zaključke. Hvala. Kao što sami čujete, postoji konsenzus i dobra volja vezano za ovo izvješće. Dakle, ponavljam još jedanput e, da je oporezivanje u nadležnosti država članica, inače ovome se donosi odluka u postupku e, konzultacija, dakle vijeće mora uzeti u obzir mišljenje parlamenta, ali ga ni to ne obvezuje, tako da trebamo biti e, oprezni, dakle moramo biti svjesni toga da je riječ samo o mišljenju i da vijeće tu nema obveze. E, no, mislim da je dobro da se svi da ćemo da se krećemo prema tome da dođemo do zajedničkog zaključka. Sljedeći tjedan ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sjeni. E, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni koji su danas uzeli riječ kao i komisiji. Hvala vam, gospođo Klun. Podsjećam da ćemo e, glasovanje održati 24. svibnja u 9 sati ujutro. Gospodine Salini, Dakle, prelazimo na izvješće o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine. Najprije ću dati riječ vama, nakon toga izvjestiteljima o sjeni. Izvolite. Hvala. Izvješće o kojem govorimo odnosi se na dobru odluku komisije da e, preinačimo direktivu o e, pristojbi, praćenju pristojbi na daljinu, što stvara i probleme kod primjene. Zato komisija predlaže dva cilja koja mi svakako dijelimo, ja posebno dijelim, e, a cilj su s jedne strane pokušaj da se konačno uskladi e, sustav elektroničke naplate cestarine na europskoj razini, to jest na tehnološkoj razini. Znamo da postoje različite tehnologije u toj usluzi, a mi pokušavamo naći jedan kriterij za usklađivanje tih sustava kako bi imali interoperabilnost. Interoperabilnost koja mora imati e, još jedan temeljni cilj, a to je smanjiti učinak koji je danas zaista problematičan e, vožnje bez plaćanja pristojbi s jedne zemlje u drugu. Posebno u tom smislu moram reći da kada se radi o nastavnom postupku u slučaju plaćanja je predstavljalo, još uvijek predstavlja e, jedan veliki broj pravnih problema vezanih za mogućnost da operater e, u cestovnom sektoru može intervenirati u zemlji iz koje dolazi vozilo koje, je, e, koje se vozilo bez plaćanja pristojbe za ceste. Dakle, da zatraži plaćanje taj nedostatak je na neki način kompenziran e, ovim prijedlogom komisije, posebno kada se radi o članku 5 i 6. Postoji jedan aspekt koji je vezan za tehnološku temu. Tu je polazište dobro, međutim mi smo formulirali određene primjedbe odmah e, u prvom nacrtu izvješća koje sam e, predložio kolegama izvjestiteljima u Sijeni a i u raznim amandmanima. Prvo je tehničko pitanje vezano za učestalost. Danas imamo, odnosno komisija predlaže, što se tiče e, frekvencije, plat, plat, odnosno učestalosti i frekvencija vezanih za e, plaćanje na daljina, dakle jedno prijelazno razdoblje od frekvencije 5,8 GHz na frekvenciju 5.9 GHz koji je vezan za inteligentne prevozne sustave. Mi smo raspravljali i sa izvjestiteljima u Sijeni i postoji negativna evaluacija vezana za ovaj prijedlog zato što troškovi apsorpcije ovog e, prijelaza na 5,9 GHz bi bili veći od koristi. Zato mislimo da imamo veće mogućnosti, veći interes i da je realističnije zadržati frekvenciju 5,8 i da radimo na sinergiji između dva sustava, a da tehnološki interveniramo e, upravo na sustavima koji će, e, e, ukloniti interferencije. Drugo pitanje je sustave NPR-a za čitanje tablica, registarskih tablica. Mi smo se dosta podijelili između izvjestitelja u sjeni kada se radi o ovom pitanju međutim postoji mogućnost da se pronađe neki kompromis. Moj prvotni prijedlog je bio da procijenimo performanse koje danas NPR sustav ima u odnosu na raspravu o e, videotolingu, dakle takozvanom videotolingu ili e, plaćanju, elektroničkom plaćanju cestarine. To je jako korisno kako bi se podržale i druge tehnologije za naplatu cestarine. Međutim, kada se radi o raspravi o cestarinama, iako se ona koristi u raznim zemljama, e, taj e, pouzdanost tog sustava je manja u odnosu na tri e, sustava naplate cestarine koje predviđa komisija u svom prijedlogu. Dakle, s jedne strane moramo shvatiti imamo li uvjete kako bismo zajamčili jednaku pouzdanost. Na, znači, to treba uklopiti u tehnologije, ali to bi bilo dosta kontradiktorno da taj sustav čitanja e, registarskih tablica bude usklađen sa drugim naprednijim sustavima. Jer ako je jedan od ciljeva direktive smanjiti e, nedostatak plaćanja cestarina, onda moramo krenuti od tehnologija koje, posebno kada se radi o plaćanjima, već, su već danas e, visoko pouzdane. Druga tehnička, drugo tehničko pravno pitanje vezano je za prijedlog uključivanja popisa tehnologija u e, jednom prilogu. A tu su i određene različite primjedbe, ali velika većina kolega izvjestitelja u Sijeni smatra, kao i ja, da je ovaj popis ključan dio direktive i da mora ostati u uvodnim izjavama, a ne u prilogu odnosno da treba ostati u samom, e, u samom pravnom dijelu teksta. Isto tako u amandmanu 139 smo otvorili mogućnost da se koriste i pilot projekti koji predviđaju e, i nove tehnologije koje nisu ovdje predviđene zato što smo svjesni da intervencije vezano za ovu temu, a cilj komisije je da imamo brži, e, brži sustav za e, stavljanje na popis tehnologija. Međutim, mi mislimo i da sa postupkom suodlučivanja možemo s jedne strane zadržati srže same direktive, a s druge strane e, poštovati rokove koji su ponekad i kratki. I posljednja tehnička primjedba vezana je za e, prijedlog nekih kolega da se uključi u pravni dio direktive i disciplina gradskih e, pristojbi. Komisija nije to uključila u ovu direktivu. Mislim da su razlozi dobri. S jedne strane zato što pravno gledano pretpostavka na koje, su, na koje se e, naplaćuje cestarina za ceste, za tunele i za e, mostove se razlikuje od e, pretpostavke vezane za gradske pristojbe. Kao što su nekli kolege u sastanku izvjestitelja u Sijeni, usklađivanje e, sustava gradskog sustava e, sa onim e, za autocesto bi dovelo do problema i troškova za lokalna tijela. A ti troškovi još nisu kvantificirani i zato bismo na neki način stavili u rizik ta tijela i to rizik koji nije još izračunat. I tu postoje i pravni e, problemi koji govore e, u, korist da se zadrži e, ovaj sustav u direktivi, ali naravno ovdje smo isto otvoreni za raspravu. Postoji posljednji element koji po mom mišljenju je bio važan i na sastanku izvjestitelja u Sjeni, a to pitanje je vezano i za sadržaj mnogih amandmana. To jest, radi se o temi prijenosa značajnog dijela onoga što je danas sadržano u prvim nacrtima odluke, dakle od odluke prema direktivi. Radi se o nekim elementima koji se ne pojavljuju, a vrlo su stručni, ali su i vrlo značajni a ovdje smo imali vrlo dobru suradnju komisije i tu procjenjujemo koliko i koji od tih elemenata odluke treba e, prenijeti u direktivu. Recimo, elementi koji bi ušli u članak 2, kada se radi o definicijama. Dakle, radi se o novim definicijama kao što je pružatelj usluge, E, primjereno za uporabu i slično. Imamo jako dugi popis tih definicija. A isto tako u e, području e, odluke oni elementi koji bi prešli u direktivu imamo sve elemente koji su potrebni za pružatelje usluge. Imamo isto tako i obveze i prava onih koji naplaćuju pristojbe. Također e, imamo pitanje e, postupanja prema podacima. Čekamo mišljenje odbora LIBE koje će se svakako koncentrirati na temu zaštite osjetljivih e, podataka kako bi kompromisni tekst mogao cirkulirati. Mislim da sam rekao sve ono što je važno, a sljedeći e, sastanak izvjestitelja u Sijeni je 19. E, travnja, a i za ove izvješće ćemo glasovati 24. svibnja. Hvala vam, gospodine Salini. Sada krećemo s raspravom. Prije svega dajem riječ gospođi Senalovi. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja ću vrlo kratko. Dakle, što se tiče ovoga što je rečeno na sastanku sa izvjestiteljima o sjeni, mislim da um, ova rasprava ide u dobrom smjeru, a što se tiče konkretnih uh, pitanja, dopustite mi da kažem da se slažemo sa većinom točaka, dakle da imamo 5,8 GHz za elektroničku naplatu cestarina. Isto tako mislimo da bi e, popis trebao biti u samom tekstu. Međutim, trebamo još e, porazgovarati o direktivi i o mogućnosti da obuhvati naplatu cestarina, a Zatim tu je isto tako i pitanje automatskog čitanja e, registarskih tablica što bi trebalo prema našem mišljenju olakšati i pojednostavniti sustav e, naplate cestarina. Mislim da je e, izvjestitelj dobro rezimirao sve o čemu smo razgovarali, tako da neću ulaziti u detalje. Mislim da su ovo e, neke ključne teme o kojima moramo još porazgovarati sa izvjestiteljima u sjeni. Želim zahvaliti na ovom e, duhu, otvorenom duhu suradnje i radujem za daljnoj suradnji. Gospodin Teličko ime kluba zastupnika ALDE. Izvolite, ja ću govoriti u ime gospodina Miltenburga, koji nažalost ima e, i sastanak izvjestitelja u Sjeni e, u odboru ređi, tako da mu se to preklapa s ovim sastankom. Međutim, on je me zamolio da artikuliram neke njegove argumente što se tiče ključnih članaka. Dakle, to bi trebalo prenijeti e, iz direktive EETS, iz direktive EENC, e, što bi trebalo spriječiti dupliciranje e, i pravnu nesigurnost. Što se tiče popisa, bi trebao biti u aneksu, a ne u samom tekstu. Nadalje, potrebna je fleksibilnost e, za prilagodbu tehnološkom tehnološkom napretku, umjesto da se to onemoguće, budući da je riječ o tehničkoj neopolitičkoj odluci, komisiji bi trebalo dati mandat da se time bavi, a uključivanje parlamenta u ovaj proces u ovom slučaju bi moglo dovesti samo do nepotrebnog opterećenja i odgode. Zatim, e, ovdje bi se trebalo omogućiti prekogranična primjena, i e, to bi svakako trebalo e, biti u e, području primjene ove direktive kako je to predložila i komisija i to bi bilo sve. La parole est à vous. Eh, tack så mycket för ordförande. Tänkte prata svenska om det går bra. Gospodin Dalunde, izvolite. Hvala lijepa. Govorit ću švedski ako se suglasi tri točke. Prvo potreba nam jedan okvir koji se ne odnosi samo na našu cestovnu infrastrukturu, već e, koji isto tako e, obuhvaća i određene regije, određena područja. Postoje velik broj ljudi koji imaju e, potrebe za putovanje, malogranični promet, turisti, sve to mora biti u funkciji interoperabilnost. Da li je to veliki izazov? Svakako moramo se pobrinuti o tome da sve ovo skupa ima e, krajnju svrhu. Dakle, ne samo interoperabilnosti. Izuzetno je važno na zadržati načelo onečišćivač plaća, jer sve ovo mora dovesti u konačnici do održivog prometa, manje emisija, manje e, cestovnog prometa, a time onda i manja e, zagađenost. A inače, želimo se zahvaliti na samom izvješću. Gospodine Lundgren, hoćete li vi sada uzeti riječ? Niste tražili riječ. Dobro, onda odmah dajem riječ gospođi Werner iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujemo izvjestitelju gospodinu Saliniju koji je dao veliku podršku prijedlogu komisije. To je zaista vrlo stručan prijedlog, ali je važan i za digitalizaciju i interoperabilnost e, sustava naplate cestarine. Trećina svih amandmana su vezana za ključna pitanja E, odredba prijelaza za, iz odluke o u prema direktivi, a to su podržali e, zastupnici iz gotovo svih klubova zastupnika u parlamentu, a to je važno zato što je to vezano za glavno načelo organizacije tržišta, e, održavanje kategorija naknade i transparentnost. Mi prihvaćamo ovaj prijelaz, odnosno prijenos i trebamo dati više e, važnosti ovim elementima kako bismo to integrirali u glavni dio direktive. Predsjedništvo i vijeće je predložilo kompromisni tekst koji ide u istom smjeru i zato mislim da je Eh, da je gotova stvar da se to prenese u direktivu. Međutim, u amandmanima gospodina Salinija postoji jedan element s kojim se ne slažemo, koji ne možemo podržati, a to je isključivanju automatskog, eh, sustava automatskog prepoznavanja registarskih tablica. Eh, gospodin Salini smatra da on nije dovoljno pouzdan, ali drugi zastupnici imaju drugačije mišljenje o toj temi a mislimo da je to izuzetno važno, posebno za pristojbe u gradovima a, i želimo to zadržati kao mogućnost. Što se e, tiče e, primjenjivosti zakonodavstva u budućnosti, govorilo se o frekvenciji koju treba koristiti i naravno da bi bilo bolje da ona bude kompatibilna sa e, om međutim E, još uvijek se raspravlja o tome i za sada bismo e, se još uvijek držali e, na 5,8 GHz. E, mogućnost pilot projekata zaista već postoji i to je stvar da se prenesu odredbe iz e, odluke u direktivu, za to nema problema što se nas tiče. I još jedan amandman koji je dobio veliku potporu je proširivanje sustava na razmjenu informacija e, onih koji voze bez plaćanja pristojbe za ceste kao i druge pristojbe kao što su vinjete, pristojbe za parkiranje i slično. Komisija je zaista opredjeljena da se e, provedu ti sustavi i mislimo da ovaj prijedlog ide u dobrom smjeru. Neki od vas su predložili u amandmanima da države članice ne samo da moraju biti obvezne razmjenjivati informacije o identitetu e, onih koji e, krše plaćanje cestarine, nego i da pomognu drugima u naplati ovih e, iznosa kada se radi o e, cestarinama i drugim pristobama. E, prijedlog to već predviđa, međutim kao drugi korak koji bi se mogao poduzeti pet godina nakon stupanja na snagu direktive. Međutim, shvaćamo da biste željeli e, brže e, napredovati na ovome. Mislimo da je to dobra ideja i možemo podržati i trenutnu primjenu ovoga. Hvala lijepa. Hvala. A sada imate riječ vi, gospodine možete izniti zaključke. Dobro, kao što se vidi, e, dijelimo slična mišljenja. Dakle, ovo pitanje, ako se riješi ovo pitanje čitanja registarskih tablica, moramo e, to pojasniti u prijedlogu komisije jer e, u prijedlogu komisije to čitanje tablice još uvijek nije predloženo, nego je to u e, području za naplatu cestarine. Dakle, to je u sklopu područja naplate cestarine. Mislim da imamo dobar temelj kako bismo se dogovorili oko ovog elementa kako bi bili vjerni cilju revizije same direktive. ja se slažem sa sažetkom komisije, kolege su dali primjedbe vezane za druge tehnologije i siguran sam da možemo brzo krenuti prema zaključku i jednom dobrom prijedlogu. Hvala gospodine Salini. Podsjećam vas da će se glasovanje održati 24. svibnja u 9 sati ujutro. A sada prelazimo odmah na posljednju točku dnevnog reda danas ujutro. E, pozvala bih Alberta Precija da nam predstavi studiju o e, famoznom e, putu svile, dakle o tom poznatom putu svile. allez Možete nam se pridružiti. Dragi kolege, posjećam vas da je novi put svile Put svile je inače dakle stara mreža trgovačkih puteva između Azije, Europe, Afrike preko Rusije, Kazahstana, Poljske, Bjelarusa, Njemačke, Francuske. Dakle, to je jedan vrlo ambiciozni projekt. Ako moji izvori ne lažu, taj projekt vrijedi oko 130 milijardi eura. E, što je s tim e, putom svile trenutno? Uzimaju li se tu u obzir i klimatski aspekti? Jesmo li uistinu spremni voditi i ojačati veze sa drugim najvećim svjetskim akterom, odnosno Kinom, i kako će ta taj put svile zapravo izgledati? Evo, to su pitanja koja želimo e, načeti zajedno s vama. Imate sada dvije minute, gospodine Preti, da nam održite svoje izlaganje. Hvala, 10 minuta imate. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dakle, ova inicijativa je nova inicijativa kineske vlade kako bi se poboljšala konektivnost između Azije i Europe. Dakle, to ima veliko e, zemljopisno područje, uključuje 65 zemalja, 60% globalnog e, BDP-a i 30% svjetskog stanovništva. Analiza koju smo proveli u ovoj inicijativi pokazuje da to uključuje jako mnogo komunikacije i brandinga, da ne postoji jasno definirani e, plan razvoja, niti program razvoja, proračun, niti popis projekata i da nema jasno, jasne geografsko-ekonomske e, smjernice. Dakle, e, to je vezano za angažman s Kinom pojedinih zemalja. Što se e, tiče e, ciljeva, e, Kineski ciljevi se usmjeraju na poboljšanje međunarodnog razumijevanja i suradnje, a to je posebno vezano za pet koordinacijskih područja. Izgradnja kapaciteta, liberalizacija i olakšanje trgovine i investicija, financijska suradnja i razmjena između ljudi. Ciljevi, vjerojatni ciljevi e, Kive na temelju konsultacija s dionicima su usredotočuju se na potporu izvoza Kine, logističkim e, e, kontrolim, kontrolom logističkih lanaca, poticajem ekonomske konvergencije u cijeloj Kini, pružanje mehanizma za povećanje korištenja nacionalne valute e, Kine kao za međunarodna plaćanja i stvaranje alternativnih e, ruta za uvoženje, uvoz energije. Što se tiče angažmana Kine u ovom, e, ovoj inicijativi koja se zove pojas i ceste. E, to su inicijative putem financijskih institucija i investicija u e, strana, strane poslovne subjekte. Mi smo proveli više od 80 projekata gdje smo dobili financijsku potporu Kine. E, to pokriva sve, sve vrste prijevoza. Postoje kineska ulaganja, dakle vezana za prijevoz kao što su kupovanja e, dionica u lukama i u željeznicama. Postoji neka koncentracija investicija na granicama Europske unije, posebno na Balkanu kao i u središnjoj istočnoj Europi. A investicije u lukama su proširene u svim e, trgovačkim rutama koji povezuju Aziju i Europu. Što se tiče e, suradnje pojas i ceste, e, to je uključeno na tri, e, tri razine. E, dakle, e, to se uglavnom e, temeljilo na bilateralnim raspravama između Kine i država članica. 20 država članica i još 11 evropskih zemalja je, je potpisalo memorandume o sporazumijevanju od 2014. vezane za BERI. Postoji jedan okvir suradnje između istočno evropskih zemalja E, takozvani 16 plus format. E, to uključuje 11 država članica i pet balkanskih država plus naravno Kinu. I konačno, Europska unija je e, razvila i promiče platformu za povezanost kako bi koordinirala infrastrukturne, infrastrukturna ulaganja između Europske unije i Kine u TNT mreži Iberije. Kada se radi o učincima inicijative Pojesi ceste na promet, mislim da tu postoji nesigurnost, posebno ulaganja koja su, e, e, koja su vezana za BRI su samo jedan mali dio sveukupnih ulaganja. Drugo, e, predviđanje kapaciteta i infrastrukture je još uvijek nesigurno. Studija je analizirala da trgovina između Europe i dalekog islika, dakle iz izvješća iz 2016. i našeg predviđanja iz 2016. Trgovina će uglavnom biti pomorskim putem i Kina će igrati glavnu ulogu u Europi mi mislimo da će BRI imati, e, da će od njega imati koristi luke na jugu Europe, a isto tako da će doći do pomaka na prijevoz željeznicu e, do 3 milijuna TU-a do 2040. godine. Što se tiče e, prilika Berija, Kineske strane žele preuzeti rizike za izgradnju i razvijati građevinske projekte, E, usluge željeznice mogu biti alternativa e, zračnom prijevozu i pomorskom prijevozu. Posebno smo procijenili da može postojati 50 do 60 e, vlakova više po danu u svakom smjeru do 2040. Dakle, to je vezano za ovih 3000 prijevoza. Ako to bude provedivo, to će biti dobro za evropsku industriju, a posebno postoji mogućnost e, ponovne uspostave ravnoteže između trgovačkih e, e, valova između istoka i zapada. To znači potpora europskom izvozu. Naravno, BRI je isto tako platforma kako bi se pojednostavili aranžmani, carinski aranžmani između Kine i Europe i također donosi neke izazove u europski sustav. Prvo je dominantnost Kine u e, prijevozu i logistici može povećati tržišnu moć Kine u odnosu na europsku trgovinu. Drugo, europski tehnički standardi u neeuropskim zemljama mogu biti podrivani promicanjem različitih tehničkih standardi. Treće, E, infrastrukturni projekti se možda neće, će se provoditi zato što e, je na raspolaganju kinesko financiranje sa manje e, usredotočenosti na održivost usluga koje treba prometna infrastruktura podržavati. Isto tako postoji nedostatak e, planiranja za BRI, a to su investicijski projekti koji su u konkurenciji e, s drugima i koji su izvan Europske unije. I e, zadnja je, zadnji je važan izazov vezan za reciprocitet, vezan za, za tržište javne nabave. Što se tiče spremnosti europskog e, prometnog sustava, mi mislimo da e, prometni koridor Europske unije na njega će vjerojatno utjecati promet e, Berija, e, a to je koridor između Sjevernog mora i Baltika. Ali nije jasno kada ili gdje će promet vezan za BRI rezultirati zagušenjem ili nedostacima kapaciteta. Dakle, pokazuje se da e, ne postoji dovoljno dokaza kako bi se sugeriralo da će se TNT program promijeniti zbog BRI-a. Što se tiče e, preporuka, kao prvo trebamo zadržati dijalog i suradnju s Kinom, trebamo tražiti e, veću jasnoću kada se radi o budućim planovima BRI-a i jačati rad platforme za e, povezivanje i sljedeći, sljedeća skupina preporuka je osiguravanje europskih interesa kako bismo pratili napredak na e, sporazuma o ulaganjima, osigurati da ERTMS se zadrži kao standard e, izvan Europske unije, kao što je to sada, čak i u Azije, kako bismo zajamčili reciprocitet pristupa javnim tržištima, posebno kada se radi o razvoju zakonodavnih instrumenata na temelju predloga Europske komisije kako bismo uspostavili okvir, kako bismo e, analizirali izravna strana ulaganja i kako bismo poticali Kinu da e, sudjeluje eh, u smjernicama za izvozne kredite OECD-a i konačno da se uvedu eh, revizije eh, na posljedica e i a za TNT, posebno na temelju studija e, vezanih za platformu konektivnosti e, za konkretne TNT koridore i BRI koridore, počevši vjerojatno od veze između Sjevernog mora, Baltičkog koridora, i neuroazijskog koridora koji ide od Kine, Kazahstana, Belorusa, Poljske, Njemačke i Nizozemske. Hvala. Hvala, hvala vam gospodine Preti na izlaganju. Sada ćemo odmah otvoriti raspravu o putu svile. Gospodin Vindekamp, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem vam Ja zaista želim zahvaliti gospodinu Pretiju na toj studiji i moram reći da sam ja dio izaslanstva za Kinu. Prethodno smo govorili o Uberu, a sada govorimo o Briju i mislim da je dobro da se o tome raspravlja. Ovo izvješće sadrži mnogo vrijednih informacija i pitao sam se, gospođo predsjedateljice, hoće li se raspravljati o ovom izvješću u odboru AFET. Zato jer ovdje govorimo o vrlo važnim geopolitičkim pitanjima. I ja mislim da o tome moramo raspravljati i na odboru AFET, a možda i u odboru INTER. Jer mnogo se dogodilo e, u zadnje vrijeme kada se radi o e, odnosima između Europe odnosno Europske unije i Narodne republike Kine, a danas upravo gledamo na e, prijevoz, odnosno promet. Na stranici 18 sam pročitao danas ujutro Oni su kao obično vrlo pristojni i vrlo oprezni kada se radi o Europskoj uniji. I moram biti iskren. Kada govorim s kineskim kolegama, oni su uvijek jako prijateljski nastrojeni, uvijek se smješkaju, uvijek govore o dobroj suradnji s Europom. Međutim, u međuvremenu, mislim da ponekad govorimo o nekoj vrsti kolonijalizma. Meni je žao što koristim ovaj pojam. Međutim, ako pogledamo što se ovdje događa kada se radi o ovim iznosima za ulaganje koje e, Kina ima. I kada smo govorili jučer o CEF-u, o instrumentu za povezivanje Europe, moramo reći da mi nismo toliko bogati u ovom pitanju. I e, što želi Europa, odnosno Europska unija, dugoročno? Gospodine Petri, vi ste točno rekli da Kina ne posluje s Europskom unijom, nego posluje pojedinačno s određenim državama članicama posebno s onima u istočnoj Europi. Ako pogledate popis u ovom izvješću e, projekata koje financira Kina u istočnoj Europi, a tu gledam i Rotterdam u svojoj zemlji, vidite da su kupili dio jednog terminala. Moramo si ovdje postaviti jedno pitanje, gospodine Petri. Što ćemo sada mi učiniti? Da, jer možete biti pristojan, ali ova ulaganja idu vrlo, vrlo brzo, govorimo o ogromnim svotama. I moramo se pitati je li Europska unija pripremljena za taj projekt BRI. Kineska vlada nam se smješka i dalje nam predstavlja taj projekt. Imam i nekoliko tehničkih pitanja. Možda nam gospodin Preti može nešto reći o vezi između azijske infrastrukture, odnosno između Azijske banke za ulaganje u infrastrukturu i Europske banke. Ja, China's New Development Bank. Dakle, radi se o novoj razvojnoj banci u Kini. Ima li ja dobar dojan? NDB je već mnogo veći i ima mnogo više kapaciteta e, za davanje zajmova nego e, banka za nacionalnu infrastrukturu. I još imam jedno važno pitanje. Kad se radi o RTMS-u, je li Europa ovdje vođa kada se radi o svjetskim standardima? Možemo li zadržati to stajalište i to dugoročno u svjetlu onoga što radi Kina. I još jedna stvar, gospođo predsjedateljice, to je još jedno pitanje o kojem smo raspravljali kada se radilo o turizmu prije par tjedana. E, Govorimo ovdje o reciprocitetu. Mi još uvijek ne možemo ulagati u Kinu. Možemo e, ulagati samo 1,5%. I moram biti jasan ovdje. Ne želim sada disati paniku mislim da još uvijek zgrada ne gori. Međutim, ako pročitate ovo izvješće i ako vidite ove stotine milijardi i vidite što imamo u e, fondu, u instrumentu za, za povezivanje Europe, morate si postaviti pitanja. Hvala gospodine. Hvala gospodine Ertug, vi ste htjeli uzeti riječ. I u ime svoga kluba želim se zahvaliti na ovom izuzetno interesantnom izvješću i studiju. Zaista je tako da, kako da kažem, da Europska unija ima jedan svojevrsni hendikep, a to je da smo Unija, a ne ujedinjena, dakle, sjedinje države poput SAD-a. A sada vidimo kako se prema ovoj tematici ponaša 28 članica. Neki su jako zainteresirani za ovo jer u tome vide i svoj gospodarski rast, ali ima i onih članica koje u konačnici na stvari gledaju na to drugačije, nisu još prepoznali značaj. A Kina sa svoje strane ima sasvim drugačiji državni oblik i sasvim drugačiji ustav kojim vlada. Ipak sam mišljenja da ovdje moramo prepoznati prioritete i moramo odgovoriti na njih. Ako govorimo o ovom novom putu svili, tada je riječ upravo o tri centra ili čak četiri centra, to je Kina, Središnja Azija, Rusija i Europska unija. To su ta četiri aktera koji moramo pokušati dovesti za isti sa stola. Ja sam član izaslanstva za središnju Aziju i uistinu je velik interes od strane srednjoazijskih država s kojima premalo trgujemo. Znam da će svatko moći napomenuti da tu postoje pitanja ljudskih prava, međutim ne smijemo odustati od e, svega ovoga, moramo iskoristiti priliku kroz e, upravo izgradnju jedne takve poveznice koje je zapravo globalne karaktera. Iako dozvolite na stranici 22. navode se ovi gospodarski koridori, a China Mongolia Russian koridor i Eurasia Language koridor. Oba su to koridora koji su spojevi prema nama, prema Europi i svakako na ovom mjestu ne smijemo e, uputiti pitanja Europskoj uniji, već to su države e, u Europi koje nisu članice Europske unije, ali koje su na putu ovih koridora i koji bi nam mogli pomoći u spajanju ovih nedostatnih karaka. Na kraju krajeva neće to biti samo pitanje financija. Biće to i politička volja i želja i koliko daleko želimo ići prema ovakvim mamut projektima i koliko želimo oblikovati ovakve projekte. Zbog toga bih i ja sa svoje strane predložio navedenje afet ali isto tako i otpor za Središnju Aziju, moramo pozvati da zajedno sa odborom TRAN, a isto tako sva ova pitanja u tim virima na neki način obradimo i u konačnici će i države članice će morati nastojati da istovjetno nastupe, a naš odbor i Europski parlament može biti velika pomoć, a isto tako e, poraditi na tome da to u konačnici bude inicijativa koja će uspjeti. Imamo puno konkretnih koraka, ali malo rezultata. Gospodine Telečka, izvolite. Hvala, Hvala. gospođo predsjedateljici. Zaista cijenim što imamo ovu studiju što smo proveli ovu inicijativu. Nalazi su jako informativni i stvarno je bilo vrijeme. Već je spomenuto koliko je ovo pitanje strateški važno. Međutim, ne smijemo se zavaravati. Imat ćemo malo utjecaja na to hoće li Kinezi ići e, punom brzinom ili ne. Vjerojatno će se to dogoditi. Postoje strateška, strateški interesi, ali imaju geopolitički interese Kinezi i sigurno će ih slijediti. I to dolazi iz visokih e, položaja u Kini. E, sada se bavimo sa nedostacima strateškog razmišljenja Europske unije već 30 godine kada se radi o vanjskoj povezanosti. Ako pogledate istočni, istočnu granicu Europske unije još uvijek e, imamo otvorena pitanja vezana za gate promjene. I naravno ni mi nismo vlasnici svoje, svoje, e, e, svoje sudbine. Ali moramo vidjeti ko će voziti na tim linijama, koji vlakovi, pod kojim uvjetima, koji standardi će se primjenjivati. Naš utjecaj neće biti značajan. nego samo malo više nego marginalan. zato mislim da je došlo vrijeme da budemo praktični. Naravno, preporuke su tu i ja se sa većinom njih slažem. Međutim, moramo postupno analizirati situaciju. Ponekad e, se držimo od toga da samo postupno analiziramo situaciju i korake druge strane, ali neke od tih analiza mogu biti neugodne. Trebamo nešto više od toga, moramo biti praktičniji, moramo imati nešto što bih ja nazvao zajednička prometna politika ili zajednička vanjska prometna politika. Ja bih pogledao svaki TNT projekt, svaki od njih se provodi i to na temelju nekih e, studija provedivosti. ti studiji e, provedivosti, ako uzmem koridor između Baltika i Sjevernog mora, gledali smo na hipotetički razvoj određene trgovine iz Kine putem Kazahstana. To već postoji. Zato mislim da trebamo ponovno napraviti te studije provedivosti i vidjeti na koji način to mijenja provedivost tih projekata. Projekata u koje još moramo ulagati, već smo milijarde uložili i još ćemo milijarde ulagati. I to će nam pokazati kakve implikacije to ima. Ako dolazi trgovina iz Kine putem Kazahstana, ali naravno novac je bitan. To će biti velika moć s kojom se suočavamo i biti će vrlo e, teško e, prebaciti tu, tu taj, tu trgovinu sa rute 1 na rutu 2. Ja smatram da je ovo jako dobra studija i preporuke nas navode na razmišljanje i provociraju, ali ključno pitanje je da konačno imamo jednu zajedničku prometnu politiku koja ide izvan granica Europske unije. I u ovom trenutku ja dolazim iz jedne zemlje koja je nažalost na najvišoj političkoj razini igra e, jednostrane igre sa Kinom i češki predsjednik smatra da ćemo mi biti u vodstvu, ali ključna poruka iz ovog e, odbora i odbora AFET iz ovog parlamenta je ako želimo izbjeći da jednostavno prekinemo neke veze unutar Europske unije i negativne posljedice za trgovinu i gospodarstvo moramo imati zajedničku politiku sa jasnom strategijom i nisam naivan i očekujem da će to dovesti do prevelikih šteta, ali mislim da je proaktivna politika ovdje izuzetno važna. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti imati više vremena da uđemo u pojedinosti na temelju e, boljih e, tehnoloških, tehničkih i ekonomskih e, nalaza. Gospođa Demonte, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala na ovoj studiji koja je zanimljiva i možemo ga e, procijeniti. E, Europska komisija ko, smo imali saslušanje 7. listopada i počevši od koncepta kupnje mnogih europskih luka e, je postavila pitanje je li komisija odradila studiju utjecaja. I to je kako bismo procijenili ne samo strateški utjecaj u Europi, nego i kako bismo procijenili učinke tih ulaganja i na prava radnika. Odgovor nije bio dovoljno jasan e, od strane Europske komisije koja je jednostavno kontrolirala e, neke državne potpore. Međutim, relevantnost e, kineskih ulaganja je mnogo važnija za procijeniti u više aspekata. Jer ona u svjetlu povećanja stanovništva treba postojati trebaju postojati i, i izvori, izvori sirovina i mislim da trebamo kontrolirati logistička čvorišta i činjenica da po mom mišljenju trebamo imati alternativnu mogućnost u slučaju e, Balkana trebamo pronaći alternativni put, jer pomorski put e, će ostati, kao što ste vi e, rekli, prevladavajući. I to sa stajališta prometa, ali i sa stajališta da postoji manje prepreka. Što se tiče Balkana, za Kinu je uvijek dobro imati alternativni put, ne samo jedan prometni put, kako ne bi bili vezani za određene teritorije i za određene države članice. Zato bih e, vas željela pitati postoji li mogućnost da se provede jedna studija u tom smislu, jedna studija e, učinka možda će biti povrata ne samo za izvoz koji je u interesu Kine, nego i u interesu Europe. Koje su mogućnosti da budemo i, e, i aktivni i da izvozimo u Kinu. Isto tako drugo pitanje, znamo li u kojoj mjeri danas e, imamo stvarne, stvarna ulaganja, a s druge strane financiranje. Dakle, na koji način smo financijski vezani za Kinu? Hvala vam, gospođo De Monte. Sada riječ ima gospodin Rike. Hvala vam predsjednice. Dakle, ja sam shvatio ove komentare koje je iznio gospodin Van de Kamp. Što se tiče načela, mislim da nas sve fascinira činjenica da to može lakšati trgovinsku razmjeru i da je to nešto što u svakom slučaju je dobro za sve strane i da bi trebalo dovesti do povećanja globalnog prosperiteta. Međutim, postavlja se pitanje s kime i kako raspravljati o tim temama. Ovdje e, imamo pred sobom jednu silu koja je autorizirana, koja je centralizirana država, dakle to su dojmo tvrtke kojima se upravlja kojima upravlja država i načelo je da Kina raspravlja sa e, svakom pojedinom zemljom čak i na podregionalnoj e, razini kako bi zapravo fragmentirala mogućnost pregovora jer Europa tu nije kao partner. I isto tako je evidentno da e, se tu govori o najslabijoj karici, odnosno o prometu. E, što se tiče financijskih razmjena, odnosno financijske financijske razmjene, dakle tu treba reći da E, tu isto tako postoje neki problemi, odnosno neka pitanja kada je riječ o kvaliteti i e, financiranju pojedinih radova. I postoje određeni kapaciteti da se zaustavi to kretanje prema naprijed, što nas podsjeća na evropske zemlje u 19. stoljeću, međutim e, umjesto upućivanja vojnika i misionara sada se šalju logističari i financijaši. Međutim, E, taj pristup je sličan, ali je isključivo unilateralne prirode. Dakle, tu se ne radi o nekakvoj razmjeni i s obzirom da znamo da nema gotovo uopće e, reciprociteta, mislim da e, imamo razloga za zabrinutost jer to je jedan neokolonijalni pristup, mislim da se to može tako reći. Isto tako me brine slabi kapacitet reakcije Europe u odnosu na to dakle bilo na bilateralnoj razini ili unutar Europske unije među državama članicama. Ako pogledate ovu kartu i ono što se ovdje predlaže, e, to je zapravo, vidimo da je to vrlo zanimljivo. Dakle, Indija ovdje se posebno tretira, a e, financijska i organizacijska kontrola svih e, logističkih e, platformi je isključivo u Kini. Mislim da ćemo vjerojatno imati, e, morati izraziti žaljenje s obzirom na kvalitetu radova, jer e, s obzirom na ono što se događa u Africi, mislim da postoje razlozi za sumnju. Ja bih rekao da je ovo samo e, oružje, odnosno oruđe za e, masovnu kolonizaciju koju provodi Kina i mi e, više posjećamo na kokoši koje trče u svim smjerovima. Zapravo nema nikakvog reda ni organizacije i moglo bi se reći da se u logističkom i prometnom smislu nastavlja taktika koju smo do sada e, primjenjivali u e, industrijskoj razmjeni, zaštiti intelektualnog vlasništva i tako dalje. E, imam na kraju još jedno pitanje što mislite o sjevernoj arktičkoj ruti i kako će ona e, utjecati eventualno na e, ovaj kineski projekt? Jer ja govorim o kineskom projektu budući da nema nikakvog drugog ove prirode. Hvala, gospodine Rike, gospođa Dalunde. Gospodin Dalunde, izvolite. Gospođo predsjednice, Hvala lijepo. Ovo je zaista interesantna studija, interesantno izvješće. Kao što vidimo, izuzetno veliki potencijal, ali ogromni rizici. Potencijali s jedne strane su sljedeći. Ako, dakle, infrastrukturu, željeznice želimo razvijeti, onda se mnogo toga može prebaciti sa, e, dakle, aviona na željeznicu. 80% u 2040. godini bi mogao biti željeznički udio. Ako dakle potičemo razvoj željeznice, tada bismo u konačnici imali jednu pravu alternativu. Postoji opasnost da Kina postane država koja će svu tu infrastrukturu i financirati. Ne smijemo biti naivni moramo zamisliti koje bi to posljedice imalo općenito na svjetsku trgovinu. Želim pozdraviti ovo izvješće, ali moramo sagledati i geopolitičke posljedice ovog razvoja događaja. Želim poduprijeti prijedlog Vina van de Kampa da se o ovome raspravlja i u odboru AFE. Hvala, e, izvolite, hvala predsjednice i zahvaljujem vam na ovom vrlo zanimljivom izlaganju koje je vrlo aktualno. Prošlog tjedna smo u Strasburu nakon najave predsjednika Trumpa vezano uz uvoz čelika i aluminija. E, dakle, razgovarali i o tome kako smo mi e, u Europskoj uniji e, snosimo posljedice nelojalne konkurencije Kine na tom tržištu, što E, također utječe i na prometni sektor. E, mislim da osim te rasprave koju trebamo povesti u odboru za promet, trebamo e, možda snažnije e, sročiti preporuke Europske komisije, možda i parlamenta kao zakonodavnog tijela, jer mislim da bismo trebali vidjeti E, mi kao Evropska unija, kako to utječe na našu industriju, e, na željeznički sektor, budući da tu se tu jasno osjeća kineska konkurencija u Europskoj uniji. Imam jedno pitanje. Možete li nam nešto više reći o vlaku velike brzine između Bukurešta i Budimpešte i e, kako koji je tu utjecaj Kine i možete li zajamčiti poštivanje pravila o tržišnom natjecanju e, kada je riječ i zaštitu interesa europske industrije? Hvala vam što ste uzeli riječ. Ja sam se također upisala na popis. E, zapravo e, ne radi se ovdje o financijskim projekcijama, riječ je o projektu koji iznosi oko 1000 milijardi eura a kineska vlada je zapravo posljednjih godina već e, krenula u radove. E, što se tiče tog projekta, trenutno je to uključeno 68 zemalja, 270 projekata i tu se e, vraćamo na pitanje gospodina Telička, gospodina Rikea i gospodina Van de A to je zapravo najveća zabrinutost e, koju imamo u Europi, a to je e, što se tiče transparentnosti tržišta javne nabave, te socijalnih i ekoloških normi. I drugo, imali tu projekata koji će biti od koristi zapadnoj Europi? I tu se zapravo postavlja jedno vrlo jednostavno pitanje u ovom trenutku. Je li Kina spremna na e, svjetsko upravljanje? Ja vam odmah mogu reći da to nije slučaj. Tako da se zapravo postavlja pitanje odgovara li ovaj projekt interesima europskih građana. Trenutno je odgovor ne. E, jedan od naših, e, jedan od glavnih ciljeva ovog puta svile e, je vezan uz klimatske promjene. Dakle, svi kažu da, dobro, to je sjajno, imat ćemo više željezničkog prometa. Međutim, kada pogledamo samu prirodu projekata, riječ je o, o velikim infrastrukturnim projektima koji će dovesti do toga da će se premašiti troškovi da će projekti biti predimenzionirani, potpuno beskorisni, te da će to utjecati na okoliš e, na vrlo negativan način. Dakle, moja dva pitanja su vrlo jednostavna. U ovom trenutku može li Europa u području transparentnosti javne nabave i e, poštivanja ekoloških i socijalnih normi E, naglasiti svoje prioritete, dakle to bi bilo prvo. I drugo, mislite li da ćemo uistinu na taj način imati e, globalno upravljanje s obzirom da je predvodnik ovog projekta Kina? Izvolite, imate sada riječ i možete odgovoriti na sva naša pitanja. Bonne chance. Izvolite, gospodine Preti, i sretno. Hvala, predsjednice. Što se tiče prvog seta pitanja, e, NDB banka zasigurno je izuzetno angažirana. Mi smo na temelju izvora iz Financial Timesa 10 milijardi dolara preuzetih dakle, obveza iz proračuna za ovu inicijativu. U to nije uključena samo Kina, već i Brazil, Indija, Južna Afrika i neke druge. Stoga možemo zaključiti da u prvoj fazi i razvoja koji je zapravo zapravo jedna politička i nacionalna banka Kine u posljednjih godina vidimo značajno povećanje sredstava, a i iz drugih izvora, a između je i azijski infrastrukturni fondovi, banke i e, nacionalna razvojna banka. Drugo što se tiče da li RMTS e, želi zadržati svoje standarde. Sama studija nije proučavala budućnost RMTS-a. Ono što možemo kazati je da je to trenutni standard, a studija je zapravo mm, postoji jedna široka e, primjena i u azijskom obliku, a to je činjenica, međutim ne možemo kazati da li će to ostati tako i u budućnosti. Što se tiče naglasaka koje ste spomenuli, mislim da su oni sadržani u samim zaključcima, a samim time što stavljamo naglasak BRI-a i vezano uz interkonekciju sa europskim prometnim sustavima, ali to nisu samo pitanja koje se tiču samo prometa, već i pristupa tržištu i isto tako izvoznim e, kreditnim uvjetima. To se tiče seta pitanja i kad je riječ o izvozu te isto tako i procjeni utjecaja i financijskih poveznica sa Kinom, zasigurno moramo kazati da je potrebna još jedna detaljnija analiza samog utjecaja kineskih infrastrukturnih projekta na europsku prometnu I To se može učiniti, po mom mišljenju to je nešto što zašto bi bilo potrebno jedan detaljni pristup samih utjecaja infrastrukturnih projekata BRI je izuzetno širok pojam i sa tehničke strane zaista bi bilo teško procijeniti ukupan utjecaj na više struku, slojevitost sektora, bilo kad je riječ o transportu, zapošljavanju i drugim segmentima, kad je riječ o mogućnostima europskog izvoza i on je ovisan ne samo o logistici, o transportu. E, možemo u ovom trenutku kazati da postoje značajni europski izvozni izvozi prema dalekom istoku, dakle, govorimo o 16 milijuna tu 16,5 je sa istoka na zapad, a 14 sa zapada na istok, što znači da evropske kompanije izvoze na istok, a isto tako i samo izvješće govori o tome da postoji potencijal za dodatnim povećanjem. Što se tiče infrastrukture za prijevoz i logistiku, prema našem mišljenju, ključni su pokretač kako bi se povećao izvozni segment ne samo kad je riječ o europskoj infrastrukturi, već i kad je riječ o uslugama koji idu iz Europe prema Kini i kroz tranzitne zemlje, dakle kompletna infrastruktura u Središnjoj Aziji. Što se financija tiče i odnosa sa Kinom, mi u Europi imamo već dosta kontakata u financijskom segmentu i prije samog eh, Perija koji je kao program započet 2013. Eh, Hutchinson eh, Luka u Ujedine kraljevinu koje su kinezi kupili i Luka Pireus. To je bilo prije 2014. godine i službenog započinjanja ovog projekta moramo istaknuti da već postoje poveznice između financijskog angažmana Kine u europsku infrastrukturu. Kad je riječ o arktičkoj ruti, nismo ovo proučavali. Naravno, i to je daljnji potencijal jednog novog koridora, ali za sada ne mogu dati tehničko mišljenje, jer ovo nismo posebno proučavali, niti je to bio predmet proučavanja naše studije. Kad je riječ o brzoj željeznici na Balkanu, spomenuta je linija Beograd-Budimpešta. Mi smo shvatili da tu postoji investicijska aktivnost a vidjeli smo isto tako da je Europska komisija proučavala ovo i vezano uz javnu nabavu i suglasnosti javne nabave od eh, studenog 2017. godine kada smo publicirali i objeldanili ovu studiju imamo jednu dakle dakle eh, jednu organizaciju koja se bavi i koja je u vlasništvu eh, Railway International Corporation, a i China International Group i e, mađarskih željeznica. Dakle, to je jedan joint venture između Mađarske i Kine. Pitanje koje je bilo postavljeno vezano uz jamstvo da će se pridržavati pravila javne nabave. Ovo pak nije bio predmet studije, naravno, to je bila tehnička procjena i naravno da razumijemo da je to upravo u nadležnosti država članica da i same procjene da li je bilo poštivanja pravila ili ne. Hvala vam, hvala vam na izlaganju i hvala vam na svim ovim informacijama koje smo jutros čuli. E, gospodine Pretiju, mislim da, da vam možemo istinu čestitati na ovoj studiji. Hvala. Ali mislim da smo zapravo trek otvorili raspravu i sigurno ćemo se više baviti ovom temom u odboru za promet, budući da će to biti jedan od velikih prioriteta u budućem razdoblju. Zahvaljujem vama na komentarima. Mi smo ovime završili jutrošnji sastanak. Gospodine Van de Kamp, izvolite. Predsjednice, ja bih e, želio se vratiti na prijedlog koji sam uputio i onaj prijedlog koji je uputio Ismail. Mi smo predlagali da se ovo izvješće treba raspraviti i u zaslanstvu za Kino i Središnju Aziju, a eventualno i odboru INTE i AFET. Zaista bih vam bio zahvalan da e, vidimo kako ćemo i na koji način ovo inicirati. Ja sam zaista pažljivo slušao izlaganje gospodina Pretija, on je mm, isključio ovu geopolitičku eh, implikaciju, međutim mi se moramo njom pozabaviti i to je pomalo drugačiji zadatak koji mi imamo nego što to ima znanstvenik. Hvala vam gospodine Wim van de Kamp. Mi smo zabilježili vaš prijedlog i iz tog razloga ću ja isto poduzeti sve što mogu kako bih se pridružila, e, približila odborima Inta i Afet i kako bismo u sljedećih nekoliko tjedana mogli koordinirati rad i kako bismo mogli raspraviti organizirati raspravu o ovoj temi o putu svile. E, dakle, o tome ćemo razgovarati na sljedećem sastanku koordinacije da vidimo u kojem formatu ćemo organizirati raspravu. Dragi kolege, nastavljamo u 14.30 u istoj dvorani.